Dragi kolege, dobrodošli. I Kao prvo bih htio usvojiti dnevni red ako nema nikakvih primjedaba. A zatim, prije nego što pozdravim Daniel mi i prije nego što krenemo na prvu točku dnevnog reda, imam jednu važnu najavu koju vam moram priopćiti. Adolfo Barbera, naš voditelj tajništva, je dodijeljen, dodijeljen e, u tim pregovarača za Brexit pod Mišelom Barnijevom u ime Europskog parlamenta i stoga vam kao prvo čestitam na ovom vrlo važnom imenovanju, na toj ulozi. I naravno mi se nadamo da će to poboljšati već e, izvanredno dobre odnose između Europskog parlamenta i pregovaračkog tima. Vi ste bili u okviru raznih dužnosti u proteklih deset godina u tajništvu odbora Ekon, prvo ste bili administrator, zatim ste bili vršitelj dužnosti e, voditelja odjela, zatim su vas imenovali kao voditelja odjela. Vaši kolege u tajništvu svi vas iznimno cijene zbog vaše mudrosti, zbog toga što dobro e, prosuđujete, zbog toga što ste odgovorni, a isto tako ste i vrlo ljubazni, čak i u onim najstresnijim vremenima u proteklih godina. I moram vam osobno reći da sam s vama dakle, radio od 2014. godine i mogu samo potvrditi i mogu snažno naglasiti sve to što sam rekao. Za mene je to bila čast i zadovoljstvo raditi s vama. Vi ste doista bio izvrsni voditelj tajništva i stoga je naša suradnja bila izvrsna. I htio bih vam zahvaliti na tome koliko ste meni, ali svima nama ovdje pomogli e, s vašom velikom profesionalnošću. Tijekom godina ste intenzivno radili u odboru Ekon i tako ste odigrali ključnu ulogu tijekom onog takozvanog regulatornog e, tsunamija do kojeg je došlo vezano u zakonodavstvo o financijskim uslugama, o bankovnoj uniji, isto tako i e, uspješna uspostava SSM-a također i ja sam imao tu čast nastaviti na rad e, Sharon Bowles i ne bih bez vaše pomoći mogao tako brzo dobiti uvid u sve te složene dosije i stoga vam mogu reći da ću ja, da, ćemo vas, e, da ćete meni i nama svima jako nedostajati, ali istodobno sigurno ćete e, dati veliku dodatnu vrijednost pregovaračkom timu za Brexit i stoga vama dofo. zahvaljujem na podršci. Okay, so we can now... U redu. Naravno, trebam reći i nekoliko tužih riječi i izraziti e, sučut za sve žrtve do kojih je došlo u Europskoj uniji. Imali smo nekoliko smrtnih slučajeva u Jednoj Kraljevini, u Portugalu, stoga bih htio izraziti sučut članovima obitelji žrtava nedavnih e, događaja u Londonu i Jedinoj kraljevini. Izvolite, pervanš. Da, kao bivša predsjednica e, ovog odbora želim također pohvaliti Adolfa i reći kako je on od prvog časa kada je stigao u tajništvo Ekon pokazao sve ove e, karakterne osobine koje ste spravo pravom naveli, ali isto tako želim i čestitati uh, Annelise Dodd. Mislim da će ona isto tako imati vrlo dobru ulogu za odigrati u okviru ovih pregovora o Brexitu. Brian Hayes, priključujem vam se, gospodine predsjedniče. Želim također čestitati Adolfu na ovoj važnoj ulozi koju će on preuzeti u ime Europskog parlamenta u pregovaračkom timu. I želim reći koliko je dobro služio u Europskom parlamentu. Nama zastupnica, ja sam ovdje samo tri godine, ali sam čuo o vašoj ulazi o vašem doprinosu i o vodstvu kojeg ste pokazali u svim tim dosijema i stoga vam u ime pučanima želimo čestitati. Čeka vas naporan posao, ali svi stojimo uz vas. Hvala vam. Dakle, sada možemo prijeći na javno saslušanje. Kao što sam rekao, Htio bih pozdraviti Daniel Nui, predsjednicu nadzornog odbora. Ovo je prvo redovno javno saslušanje ove godine, kao što je to predviđeno u uredbi o SSM-u i u interinstitucijskom sporazumu. Sastali smo se zadnji put s vama 23. ožujka u ovom obliku kada ste prikazali godišnje izvješće za SSM za 2016. godinu. Ovo je dobar trenutak da ovakvo saslušanje, postoji mnoga pitanja vezano uz europski bankarski sektor e, koja su vrlo aktualna u ovom trenutku i vrlo nam je da ćemo moći s vama razmijeniti gledište i o trenutnoj situaciji svega onoga što se tiče prvog slučaja e, sanacije banke Banko Popular gdje je sudjelovala tu i Europska središnja banka u toj sanaciji će nam drago čuti i koje je stajalište Europske središnje banke što se tiče prijedloga komisije o reformi bankovnog paketa i o nastavku na nenaplative zajmove vezano uz banke. To je priopćenje komisije 17. ožujka. Isto tako imamo pitanje Brexita i nadzora nad bankama. Prije nego što vam dam riječ, dopustite mi da s jedne strane kažem da smo nezadovoljni zbog činjenice da je ovaj prvi slučaj sanacije, da smo zadovoljni što je proveden brzo i uz pomoć kupca banke smo uspjeli izbjeći bolan bail i zadržali smo one ključne funkcije banke. Ali s druge strane, moram reći da sam i zabrinut zbog činjenice da je ova banka morala biti proglašena pred bankrotom ili u bankrotu zbog E, krize sa likvidnošću što je bilo vezano uz nedovoljnu kakvoću njene imovine. A istodobno je ta banka uspješno prošla dva testa izdrživosti, prošla je e, kroz proces koji je bio u skladu sa prethodnim procesom nadzora. Dakle, koliko svačamo, došlo je do inspekcija na terenu, ali mi nismo vidjeli da su poduzete ikakve mjere prije nego što je došlo do odluke da se banka sanira. I stoga ja moram reći da za mene ovo nije priča uspješnica SSM-a. Stoga bih htjeli jasno čuti nešto o tome s vaše strane. A isto tako moram reći da ima tu i dosta razloga za zabrinutosti zato što mi nemamo još uvijek eh, backstop, nemamo EDIS, nemamo Demreu. Za to će nam biti potrebno nekoliko godina, dakle u vremenu krize mi se i dalje oslanjamo na privatne kupce. Pogotovo ako to ne uspijemo na vrijeme sve detektirati. Ali što kada ne bude bilo privatnog kupca za banku i stoga moram reći da ćemo onda morati proći kroz vrlo bolan mukotrpan postupak Bejlina, da ćemo morati e, izvršiti pritisak na sustave osiguranja ženih poluga, ne samo u Španjolskoj, već i u Portugalu. I stoga mislim da bismo trebali doista pomisliti o tome kako smo trenutno opremljeni da se nosimo sa krizama. Izvolite, Daniel, imate riječ. Good Hvala. Uvaženi zastupnici parlamenta, gospodine predsjedatelju, e, želim e, prvo reći, da su osjećam s ljudima u Ujedinoj kraljevini i Portugalu i svima onima koji prolaze kroz tešku situaciju i to pogotovo u Portugalu zbog velikih e, požara. Također želim reći da mi je drago što sam ponovno u Europskom parlamentu kako bih vam govorila o nekoliko izuzetno važnih pitanja koja se tiču bankarskog nadzora u Europi. U svojim uvodnim napomenama govorit ću o posljedicama Brexita na nadzor banaka i o važnim pitanjima koja se tiču paketa za smanjenje rizika o kojem se trenutno raspravlja u vijeću i u parlamentu. Za početak reći ću vam nešto o našem radu na takozvanim, takozvanim nenaplativim zajmovima. Kvaliteta bankovne imovine je dalje izazov u bankovnoj uniji, međutim problem se nalazi i u određenim specifičnim zemljama. Velike količine nenaplativih zajmova, NPL-ova, doprinose niskoj profitabilnosti banaka i banke zbog toga ne mogu pružiti financiranje realnom gospodarstvu. Kao nadzornici posvetili smo veliku pozornost ovom problemu nenaplativih zajmova od početka Europskog bankarskog nadzora. Od ožujka, kada smo imali javno savjetovanje, naša banka objavila je smjernice o NPL-ovima koje se odnose na sve bitne institucije. Te smjernice potiču banke sa visokim razinama ovakvih kredita da provedu ambiciozne strategije i smanje razinu NPL-ova na vrijeme nadzorna inicijativa već je počela donositi rezultate u bankama i određenim državama. Nekoliko banaka počelo je rješavati pitanja kvalitete aktive i to puno bolje i naši napori u ovom području će se nastaviti. Naši nadzorni timovi pomno će pratiti strategije banaka u pogledu MPL-ova i način na koji, na koji banke primjenjuju te strategije. Nadalje želimo pronaći nova rješenja kako bismo izbjegli gomilanje NPL-ova u budućnosti. Jedan važan uvjet za smanjenje loših kredita i za prevenciju gomilanja takvih kredita u budućnosti jest da nadzornici imaju dovoljne ovlasti kako bi se pobrinuli da banke imaju dostatna bonitetna rezerviranja i pokriju gubitke koje rezultiraju od NPL-ova. Također moramo naglasiti da takve ovlasti treba ojačati i to želimo naglasiti i komisiji i vijeću i vašem odboru. Također želim naglasiti da ovo, e, da ovo da ovaj problem trebaju riješiti svi dionici zajedno u suradnji sa nadzornicima. Također potrebno je praviti na područjima nesolventnosti i sudskih postupaka. Sada ću reći nešto o pripremama za Brexit, a to je trenutačno važan dio našeg rada. Od e, kada je 2016. Ujedinjena kraljevina odlučila napustiti Uniju, Europska središnja banka priprema se za posljedice te odluke. Prvo, želimo da banke u euro području, pogotovo one s tvrtkama, kćerima ili podružnicama u Ujedinjenoj kraljevini, ali i one koje su na druge načine povezane s tom državom, imaju primjerene planove za pripravnost i da su spremni za mogućnost takozvanog tvrdog Brexita. Također pripremamo sve operativne aspekte povezani sa mogućim premještanjem e, banaka u europodručje iz Ujedinjene kraljevine. Također u sklopu naših odgovornosti želimo se pobrinuti da banke koje se presele u bankovnu uniju iz Ujedinjene kraljevine budu tretirane ravnopravno bez obzira na lokaciju koju odaberu. U drugim, u drugim riječima ne smije biti prostora za arbitražu između nadzornih pristupa. Iz tog razloga želimo imati e, dosljedni tretman međunarodnih banaka koje premještaju svoje aktivnosti u europodručje. Međutim, i naš rad ima svojih ograničenja i to nas do jedne mjere brine. Regulatorne razlike između država članica tiču se pogotovo opcija i diskrecija i europskog bonitetnog okvira, a to bi moglo imati još teže posljedice zbog Brexita. Banke koje dolaze u europodručje mogle bi iskoristiti nadzorne lakune i provoditi aktivnosti slične aktivnostima banaka i to kroz investicijska društva ili podružnice u trećim zemljama. Međutim, te aktivnosti se ne nadziru na razini europodručja, već na nacionalnoj razini. Dakle, banke uzimaju različite faktore u obzir kada razmišljaju o preseljenju. Međutim, u Europskoj uniji imamo regulatorno i, regulatorni i nadzorni okvir koji je fragmentiran i nije poželjno da banke iskoriste takav okvir na loš način. Preispitivanje CRR-a i CRD-a daje zakonodavcima mogućnost da zatvore postojeće rupe u zakonu i povećaju e, konvergenciju. Jedan primjer jesu prijedlozi koji se odnose na posredna matična društva. Taj prijedlog bi omogućio da podružnice iz trećih zemalja stavimo, koje pripadaju međunarodnim grupacijama, da ih stavimo pod nadzor, pod europski bankarski nadzor. Još jedno pitanje tiče se nadzora velikih investicijskih društava, pogotovo onih koji predstavljaju sistemski rizik. Važno je nadzirati takve poslovne subjekte, jer postoje velike sinergije u e, u pogledu nadzora aktivnosti veleprodajnih tržišta. Dakle, takve poslovne subjekte bismo trebali također staviti pod naš nadzor. Što se tiče ključnih pitanja i, i paketa za bankarsko zakonodavstvo, govorit ću nešto o komisijnom prijedlogu za smanjenje rizika. O tome smo već prethodno raspravljali, pa ću biti kratka i fokusirat ću se na tek nekoliko točaka. Prvo složili smo se da trebamo više poraditi na odredbama koje se odnose na prijelazni okvir za MSF i 9. Međutim, phasing in pristup treba slijediti jedan statični pristup koji ima utjecaj samo na početni CT1, kapitalno smanjenje. Međutim, komisijim prijedlog i nacrt izvješća odbora EKON nudi dinamični pristup što bi zapravo učinilo ove prijelazne aranžmane puno složenijima. Također taj pristup bi odgodio stupane na snagu cijelog okvira jer bi banke morale izračunavati sva rezerviranja i prilagoditi se CET1 e, kapitalnim zahtjevima u skladu sa računovodstvenim standardom za cijelo prelazno razdoblje. Kako bi nadzornici imali dovoljnu fleksibilnost i obavljali svoje zadatke, Dakle, važno im je osigurati tu fleksibilnost. Također imamo komisiji prijedlog za drugi stup, Pillar 2, kojim se želi ojačati nadzorna konvergencija. Međutim, e, imamo prestroge, prestroge okvire za nadzorno djelovanje. Prijedlog ne pruža dovoljnu harmonizaciju određenih ključnih nadzornih alata na razini Europske unije. Pritom mislim na ovlasti za smanjenje kapitala kako bi se riješio rizik, koji nije pokriven računovodstvenim pravilima. To je važno pogotovo za pitanje nenaplativih zajmova. Četvrto, prijedlogu nedostaje ambicije, pogotovo kad je riječ o daljem usklađivanju bonitetnog okvira. Veći napredak je potreban kako bi se uskladile nacionalne opcije i diskrecije država članica i nadamo se da će se to i postići tijekom pregovora, a tu bi parlament mogao igrati ključnu ulogu podupiremo pojednostavljenje određenih pravila za male banke, primjerice pravila o objavljivanju informacija i o naknadama. Međutim, nadzornici trebaju imati određenu fleksibilnost i diskreciju kako bi primjenjivali propise e, na razmjeran način. Treba razviti jedinstvena pravila i omogućiti jednake uvjete. Također bilo bi teško propisno definirati koncept malih banaka, a male banke mogu predstavljati veliki rizik za nezaštićene deponente i za cijeli sustav, jer mogu djelovati e, sustavno poput hrda što je primješeno u posljednjoj financijskoj krizi. Šesto podupiremo prijedlog za kapitalna izuzeća unutar bankarskih grupacija koje djeluju prekogranično, to bi omogućilo učinkovitije upravljanje kapitalom diljem Europske unije. Uvjereni smo da bankovna unija dopušta da se takva izuzeća odobre unutar SSM-a bez stvaranja dodatne, dodatnih rizika za stabilnost. I da zaključim, mi nastavljamo raditi na našim prioritetima i želimo doprinijeti ublažavanju postojećih rizika i povećati čvrstuću e, bankarskog sustava u području surađujemo sa regulatornim i nadzornim tijelima na, na europskoj i nacionalnoj razini i želimo djelovati u, svojem, u sklopu svojeg mandata europskog nadzornika. Međutim, i dalje nismo postigli sve što smo željeli. Nekoliko banaka, neke banke trebaju poduzeti brze, brze akcije kako bi poboljšale kvalitetu aktive i imale dobre poslovne modele i upravljačke strukture pogotovo u današnjem okruženju koje se ubrzano mijenja. Drugo, europski zakonodavci i nacionalni zakonodavci trebaju poduzeti korake uspostaviti regulatorni okvir koji je harmoniziran, nudi alate i fleksibilnost e, nadzornicima kako bi djelovali brzo kada je to potrebno. Hvala vam. Brian Hayes. Hvala prvi Brian Hayes. Hvala vam, gospodine predsjedniče, dobrodošli natrag na odbor Ekon, gospođo Mi, hvala vam na prezentaciji. Jedno pitanje koje želim e, vam postaviti vezano za ono što je predsjednik rekao o uspješnosti e, prve sanacije banke Popular do koje je sada došlo. S pravom ste rekli da je ovdje postoji jedan privatni kupac zbog kojeg je to sve prošlo dosta glatko i uspješno. No, kao što se svjesni, nedavni bankovni paket i to zakonodavstvo traže da promislimo o trenutnim instrumentima za superviziju zbog te sanacije do koje bi sada trebalo doći iz toga će nam biti drago čuti vaše komentare vezano uz tu reviziju skupa instrumenta za nadzor banaka, gdje bi se radilo o tome da e, imamo e, rekapitalizaciju iz predostrožnosti i što bi nadzornici trebali napraviti vezano uz njihovu odluku da dođe do rekapitalizacije iz predostrožnosti, prije svega što se tiče vremenskih rokova i koliko bi to trebalo biti samo privremene prirode. Drugo pitanje, govorili ste o problemu sa NPL-ovima, ja sam vam već govorio o tome u Irskoj, vidjeli smo da smo to smanjili za 60%, no još uvijek je taj postotak visok, 14% i e, imamo veliku zabrinutost u Irsku, ali i drugdje, vezano s to što nisu svi NPL-ovi jednaki. Postoje oni koji se mogu sanirati, restrukturirati, a postoje oni koji se ne mogu sanirati. I stoga se postavlja sljedeće pitanje. uzimali u obzir SSM različite kategorije NPL-ova kada gleda e, aktivu banaka i smatrali da bi trebali dati više vremena onim npl koji se mogu restrukturirati kako bi se na to provelo. Mislim da je to ono temeljno pitanje koje se mnogi sada postavljaju vezano uz eh, malo bankarstvo u Irskoj, vezano uz taj problem kojeg smo imali. Hvala vam lijepa na vašem pitanju, to će mi dopustiti da spomenem vezano uz Banku Popular i neke stvari koje je svojeno predsjednik odbora. Pa, kao prvo trebam reći da sam ja pod sustavom povjerljivosti vezano uz pravila koje imaju španjolske vlasti i vezano isto tako uz europsko zakonodavstvo. I stoga ću pokušati odgovoriti samo na sam proces, na ono što radimo u određenim okolnostima. Doista, kao što je predsjednik spomenuo, važno je ne biti u sistemskoj krizi. Zbog toga smo i izgradili bankovnu uniju kako bismo pravovremeno riješili probleme i kako bismo se pobrinuli da ih se riješi na odgovarajućoj e, razini institucionalnoj, što je više to moguće. Naravno, lakše je pobrinuti se za situaciju poput ove, kada imamo kupca, jednog ili nekoliko kupaca, čak je i bolje kada imamo određeno tržišno natjecanje, ali na kraju krajeva potreban nam je barem jedan. Rješenje za to je da treba dosta rano krenuti sa zbrinjavanjem problema, ako se to dogodi kasno, onda to možda nije dovoljno privlačno za potencijalne kupce da preuzmu te slabe banke ili E, slabe dijelove pojedinih banaka, njihove slabe profelje. Što se tiče e, dokapitalizacije svjetostrožnosti, što ste spomenuli, dopustite mi da kažem da je to nešto što stoji u BRRD-u. No tu mi nismo zaduženi za to. Kao prvo, zato je potrebno da banka zatraži od nacionalnih vlasti da razmotre, da ulože javni novac u banku. Ako se s time slože nadležne nacionalne vlasti, onda ministar financija i ministri iz te određene države će zatražiti opću upravu za tržno natjecanje da provjeri jesu li ispunjeni kriteriji za dokapitalizaciju iz predostrožnosti. Vi znate te uvjete. Jedan od važnih uvjeta je taj da se javni novac ne koristi kako bi se pokrili gubici iz prošlosti, već kako bi se banci dopustilo da može ponovno funkcionirati dugoročno gledano i da se izbjegnu problemi sa financijskom nestabilnosti. U takvom postupku SSM samo nastupa u dva svojstva, dakle mi kažemo je li banka solventna ili ne, mi ju moramo proglasiti solventnom. Naravno, tu odluku treba donijeti u određenom trenutku. Trebamo uvijek gledati u napred, naravno, ali u okviru te perspektive okrenute prema budućnosti ipak treba donijeti odluku na temelju tog trenutka i onda trebamo reći trebali doći do te financijske šprice, a postoji obrnuti, taj obrnuti scenarij dakle, da se pokrene do kapitalizacije ispred ostrožnosti. To je ono što mi radimo, ni više ni manje. Naravno, mi e, usko surađujemo sa drugim nacionalnim tijelima vlasti kako bi sve to uspješno prošlo. Po mojem mišljenju, to je doista ključno. Dakle, ako imamo dokapitalizaciju iz predostrožnosti i ako se koristi novac poreznih obveznika da bi se banka ponovno postavila na noge, onda to sredočno gledano mora biti uspješno i onda je ponovno na komisiji da provjeri jesu li se ispunili svi ti uvjeti. Što se tiče izloženosti banaka nenaplativim zajmovima, naravno nisu svi nenaplativi zajmovi jednaki, dapače oni su zapravo svi međusobno različiti. U nekim situacijama smo vidjeli da imamo e, strateške neplatiše koji su mogli platiti, ali to nisu učinili. Primjerice tijekom grčke krize smo to imali. Imamo one koji su, više, koji su zadruge, imamo male sredne poduzeća, imamo pojedince to mogu biti hipoteke, to mogu biti potrošački krediti i naravno različite vrsti zajmova. Za njih treba naći različite vrste rješenja. Mi se posebice bavimo sa onim portfeljima prethodne e, aktive, to je ono što radimo, to se radi slučaj po slučaj i tu imamo više kvalitativne elemente. Što se toga tiče, mi znamo da će nam to biti potrebno određeno vrijeme, ali mi samo želimo vidjeti da se banka kreće u pozitivnom smjeru što brže može. A da budemo istodobno realistični. Dakle, moramo biti ambiciozni, ali istodobno i realistični. I sada razmatramo e, planove o kapitalima i planove vezano uz nenaplative zajmove koje nam banke predstavljaju neki put su ti planovi a neki put ne, i ako nisu uvjerljivi, onda tražimo od banaka da ih ponovno izrade. Hvala. Sljedeće pitanje ću vam postaviti ja. Dakle, ja bih se htio nadovezati na ovaj slučaj Banko Popular. Naravno, mi smo svjesni ograničenja vezano za ono što nam možete reći na ovakvom javnom sastanku, ali ipak mislim da se isplati malo dublje ući u tu temu. Kao prvo, je li SSM bio svjestan problema u toj banci i ako da, dogodile su se inspekcije na terenu i zanima nas koje je izvršio te inspekcije, dakle da to nisu bili timovi sastavljeni samo od, jed, od e, državljana iz iste države, već da su ti timovi sastavljeni iz različitih državljana, e, da ti timovi budu uravnoteženi, da, budu, da ne budu dakle nacionalno pristrani. I kakva je vaša procjena zašto test izdrživosti za tu banku nije uspio identificirati te probleme, uzavši u obzir čak da ovdje nismo niti u toj situaciji stresa, dakle krajnje, krajnje izdrživosti banke. I rekli ste da ste izveli zaključke iz toga, što znači da bi sada trebali imati više mogućnosti da poduzmete nešto vezano za naplative zajmove, ali već imate određene mjere koje možete iskoristiti i stoga me zanima jeste li taj, kroz taj proces prošli a da niste to iskoristili. Dakle, zašto niste poduzeli nikakvu mjeru kako bi se riješila e, ta, to stanje banke u okviru vaših nadležnosti? Jeste to već mogli napraviti? Dakle, ako je u toj banci bilo problema i ako ste toga bili svjesni, zašto niste djelovali po tom pitanju? Ili možda eventualno niste bili toga svjesni, onda naravno smo još i više zabrinuti zbog, zbog činjenice da SSM nije bio svjesan toga. Mislim da smo ovdje u ključnom trenutku, posebice zato što nismo još završili sve instrumente za bankovnu uniju, nemamo backstop, nemamo EDIS, nemamo MREL. Dakle, imamo samo moguće mogućnost strane intervencije i tu preventivnu ruku. I ako to ne funkcionira dobro, onda ćemo stvarno biti u poteškoćama. Dakle, je li sada zaključak koji možemo iz toga prisvesti da nešto nije dobro funkcioniralo, da postoje manjkavosti? Zanima me slažete li se s time i ako je tome tako, što SSM misli poduzeti kako bi se te manjkavosti uklonile? Hvala vam što se tiče ovih pitanja o Banko Popular. Dopustite da opet kažem da sam tu eh, eh, vezana profesionalnom tajnom, ali mogu vam reći sljedeće. SSM je bio toga svjestan, da naravno, mnogi su toga bili svjesni zato što smo imali eh, stres testove, dakle da su izdrživosti koje je provela EBA 2016. godine, eh, rezultati su objavljeni i ova banka je najgore prošla u tim testom izdrživosti. Imali smo 600 eh, osnovnih točaka u obrnutom scenariju to je bio jedan od rezultata toga. Mi dakle nismo bili iznenađeni zbog toga i pratili smo tu banku već određeno vrijeme, dakle od kad smo preuzeli nadzor. Kao prvo morate se sjetiti da sve testovi nisu bili testovi koje se polaže ili pada, nego je to bilo drugačije, ali ipak tu se mogla vidjeti ta izloženost banke. Ipak u tom trenutku ako se dobro sjećam, banka je zatražila dodatni, dobila dodatni kapital 2,5 milijuna, a e, prošle godine su, su podigli taj dodatni kapital na, za 5 milijardi eura, što su dosta značajna sredstva. Nešto što može također to još bolje objasniti i tu činjenicu da nije čak i gore situacija je to da mi nismo ti koji izrađujemo scenarije za testove izdrživosti. To su bili testovi izdrživosti EBE i SSM čak niti ne glasa o tome u EBI. EBA nije jedina institucija koja e, izrađuje obrnute scenarije u testovima izdrživosti. Da, naravno i Europska središnja banka i obje sudjeluju, ali ne SSM, ne, jer tu bi bili u sukobu interesa kada bi mi izrađivali i uvjete za sve izdrživosti. Spominjem to zato što kada je banka doista pri samom dnu, na rubu krize i u Španjolskoj realistična kriza nije bilo nešto što smo očekivali zato što se tek stvarao taj balon E, to se tek trebalo dogoditi, to je bilo vrlo bolno i to je slušalo mnoge banke. Dakle, tada nije bilo razumno e, razmišljati da je najgori dio u prošlosti i nepovoljni scenarij za Španjolsku je bio je bio gori nego za druge države zbog te krize, što nas je navelo do toga da smanjimo učinak testove izdrživosti. Ali, kao što ste rekli, gospodine predsjedniče, napravili smo mnogo inspekcija na terenu. To je nešto što se može vidjeti e, u javno objavljenim računima. Imali smo milijarde i milijarde koje smo nadodali na, od kad smo preuzeli bankovni nadzor. I stoga moram reći i kao što ste vi sami rekli, bilo bi jednostavnije kada bismo mi mogli vidjeti što je tu pošlo po zlu, što bismo mogli ispraviti, ali nažalost ja to ne vidim. Čak niti sa ovim znanjem kojeg imamo danas ne znam što smo mogli napraviti drugačije. Ja ne bih rekla da, zbog toga što smo po prvi put u roku tri godine proglasili jednu banku nelikvidnom, mislim to je uvijek neugodna situacija, da je to samo po sebi loše. Ja mislim da bi bilo zapravo krivo da nikad ne proglasimo niti jednu banku e, kao banku izloženu u riziku od nelikvidnosti. Vi ste i stvorili ove instrumente upravo radi toga. Kad kad može doći do toga da banka nestane zbog toga što menadžeri banke, upravni odbor banke nije donio do, dobre odluke koje su trebali. Ono što je važno je da imamo okvir Imamo BRD, imamo institucije, imamo SSM, imamo razne institucije koje međusobno surađuju. I to sve treba glatko provesti. Banka je ponovno otvorila svoja vrata dan. Nakon toga ne samo u Španjolskoj, nego i u Portugalu, a da nismo uložili javni novac u nju i da nismo proizveli dodatni stres na taj sektor. Naravno, Skromno bih ja rekla, iako nikad to nije ugodno reći, da smo prošli test izdržljivosti i da je ovo u ovim tužim okolnostima ipak bio uspjeh. Pa, <clears throat> e, žao mi da kažete e, tako, bilo bi bolje da SSM e, ustanovi da problemi postojete, da pokušaju situaciju poboljšati. Dopuste predsjedniče samo jedno pitanje. E, čuo sam, čini mi se da nema MRL-a sa zakonodavstvom, ste i to rekli. E, ne, često e, nemamo e, neke stvari koje bi trebali postati. Ali pravilo postojati da e, MRL postoji na papiru. Ovo zapravo nije predmet rasprave, ali naravno za ove stvari će trebati neko vrijeme da se počnu primjenjivati. Dakle, da smo imali bail-in, bilo bi drugačije. Međutim, eh, Emerald imamo, da, ali postoji nažalost razlika u stvarnosti, u stvarnom životu i onome što stoji u zakonima. Sander Hvala lijepa. Slažem se sa puno toga što ste ranije rekli eh, predsjedaniče i eh, želim sažeti dobrološicu gospođi i Nastavit ću s temom banko Popular. E, nedavno sam čitao prije deset dana ono što je napisala predsjednica ECB Constance e, Grio i ona je rekla da se radilo o problemu likvidnosti, ne toliko o pitanju same solventnosti, već o pitanju likvidnosti banke. Mislim da je to vrlo zanimljivo razmotriti o banci koja bi mogla lako, mogla bi propasti. Ja ne živim u Španjolskoj, možda nisam dobro sve shvatio i ne vidim ka, ljude kako stoje pred bankom i govore o problemima gotovine. Spro, zanima me e, koje ste kriterije koristili, koji je prag za to potreban da biste definirali da postoji problem s likvidnošću banaka. Dakle, likvidnost koja se smanjuje je nešto što smo vidjeli u tri banke u Italiji, e, Monte di Paschi di Siena, recimo i banka iz Vičence. I zato me zanima e, što vi mislite o tim e, trima talijanskim bankama i da li nam nešto možete reći, jeste li razmotrili koji količina um, gotovine je potrebna, kolika je likvidnost potrebna i naravno vezano za e, Banku Popular isto tako da nam to kažete što je valjda najvažnije za Banku Popular. Vrlo često kada banke propadaju, likvidnost je ona e, zadnja e, faza bolesti gdje se stvari konkretno pokažu. Ne znam da li ste shvatili prethodno kad sam govorila da se radi o pitanju likvidnosti. Dakle, ako banke trebaju stvoriti značajnu količini milijarde, u milijarde likvidnosti u posljednje tri godine. Ako se e, treba dodati dakle, milijarda kroz isto to vremensko razdoblje, da je banka e, stavljena na prodaju, da je upravni odbor odlučio banku prodati, to bi bilo iz više strukturnih razloga, a ne samo likvidnosti. Međutim, pitanje likvidnosti jest dakle krajnji stadi bolesti. Postoji li e, prag, odnosno granica i, koje je mjerilo likvidnosti? Treba izvjeći situaciju u kojoj banka u određenom času ne bi bila u mogućnosti isplatiti dugove. uredba je tu vrlo jasna o tome koji su uvjeti da banka propadne ili da bude na rubu propasti. E, dakle, ti su kriteriji vrlo jasni i onda treba razmotriti o tome da joj se e, dopuštenje za rad ukine govori se o tome da banke vjerojatno neće moći plaćati vlastite dugove e, i da neće imati dovoljno, e, dovoljno likvidnosti. Tako kažu pravni okviri. E, ako banka može isplaćivati dubove, onda nije u fazi propadanja ili na rubu propasti. Dakle, treba vidjeti hoće li ona biti u toj situaciji u skoroj budućnosti. Kada se nalazimo u takvoj situaciji, kada smo suočeni s takvom situacijom, onda mi nemamo baš veliki manevarski prostor, treba nešto napraviti. I to tijekom vikenda, naročito u zemljama gdje moratorij ne postoji, kako bismo se osigurali da prvi među štedišama koji dođe do banke ne pokupi sve. I e, s obzirom na situaciju koja je bila oko Banko Popular, morali smo jednostavno e, e, doći do neke odluke. Gospodin Tremoza. Hvala. Evo, htio bih dati nekoliko informacija kolegi Sanderu Lundesu. Po prvi puta u Španjolskoj se govorilo o e, se primijenilo ovo pravilo o rezoluciji banaka e, i to je dobro i drago nam je da je to napravljeno brzo i ispravno. E, vidjet ćemo kakva će situacija biti u mogućnosti. Banko Santander će zbog gubitaka plaćati manje poreza. Moje pitanje je vezano za jedinstveni mehanizam nadzora i krizu u Banko Popular. E, kao što je i citirao kolega Lunes, da je e, predsjednica centralne banke rekla da se radi o krizi likvidnosti. Zanima me hoće li vi, jer vi istražiti informaciju o, prošlog tjedna se naime u novinama pisalo da je naš španjolski ministar rekao da su regionalne i lokalne vlasti, pa možda i španjolski sustav socijalnog osiguranja, taj koji je e, napravio, izdavao te e, novce, nisu dakle e, mali ulagači i štedice še tražili stojeći u repovima da im se vrati novac, ali su e, neke lokalne, regionalne vlasti povukli milijarde iz banke dva dana prije vaše intervencije. Hoćete li istražiti, molim vas, to odluku španjolskih vlasti koji su doveli do te krize u likvidnosti u Banko Popular. I zanima me je li model koji ima Banko Popular onaj koji se može koristiti kada se radi o pitanju rješavanja situacija banaka i bili itko uložio u e, takve banke kada e, bi se mogao pojaviti isti rizik. Što se tiče prvog dijela vašeg pitanja o tome e, da li bi neki i, snažni i jači ulagači mogli tu nešto napraviti, pa nemam oblasti koje ima policija, a to je pitanje koje treba rješavati E, španjolsko pravosuđe ili pak nadležna tijela na tržištu. Dakle, oni trebaju odlučiti trebaju li se usvojiti neke dodatne mjere. Što se pak tiče e, podređenog e, duga, trati se o instrumentima i velik dio MRL-a se zasniva na tome jer takva vrsta obveznica daje visoki prinos, e, viši nego li obične obveznice, a tvrtke i pojedinci trebali bi znati što kupuju. Osobno mislim da e, malo prodajne e, tvrtke ne bi smjele biti u mogućnosti da ih izravno kupuju. E, jer to onda stvari čini nekako kompliciranima, naročito u slučajevima visoke diversifikacije, primjerice kad se radi o životnim osiguranjima i e, drugim instrumentima. Ali e, kada je banka na rubu toga da bude sanirana ili da propadne, onda je to jako visok rizik. Evo, 30 sekundi imate. Pitao sam vas hoće li e, e, SRM ispitati odluku koju je donijelo španjolsko nadzorno tijelo. Mislim da ste mi rekli da neće regionalne vlasti, socijalna sigurnost i tako dalje. moj odgovor je ne, zato što to nije u našoj ovlasti. Međutim, tijela ipak postoje nadležna tijela. tijela koja su nadležna za tržišta ili špansko pravosuđe. E, čuli smo e, E, najprije da ste rekli da je ta banka solventna, a onda par tjedana kasnije da nije solventna. Hoćete li istražiti kako se u tri tjedna iz e, solventne banke postala nelikvidna? Ne. Gospodin Urban Krespo. Situacija sa bankom popularna, ime. E, rješavanje situacije te banke je nešto što nas dovodi do zabrinutosti i evo koja su naša pitanja. Naime, brine nas sam postupak dan prije nego što se tako postupilo i e, likvidirala se ta banka, e, došlo je do velike aktivnosti na bankovnim računima. E, mnoge su vlasti povukle sredstva, a oni koji gube su e, mali štediše i ulagači. A problem je također i sa zaposlenike Banko Popular. Vidimo da još jednom da su e, situaciju pospješila tijela koja su jednostavno rekla da bi trebalo tu banku prodati za 1 euro. Smatramo da to nije prihvatljivo. Govorimo o stres, testovima otpornosti, naročito u Banko Popular. E, to se, mislim, apsolutno nije primijenilo na Banko Popular. Nadalje, nije e, izvjesno da e, propadanje te banke neće otvoriti vrata e, sporu i Mislimo da postoji previše koncentracije u bankovnom sektoru jer vidimo trendove. Naime, previše je banaka preveliko da bi propalo, a to samo ukazuje na sistemske rizike. Mislite li da je e, kupovanje malih banaka od strane velikih banaka pozitivno kad se radi o sistemskom riziku? Nadam se da sam vas dobro razumjela jer brzo govorite, to je veliki izazov za prevoditelje. Govorite o samom mm, aktivnosti mm, samih e, štedišta. E, ne znam to ni u mojoj oblasti, ja to ne mogu istraživati, međutim španjolske vlasti mogu to istraživati i mogu saznati je li e, netko povjerljivu informaciju pustio u javnost koliko ja znam, ipak niti u Španjolskoj, niti u Portugalu nitko nije izgubio niti pare, što znači da su ovog puta svi bili zaštićeni. E, ne znam e, kakva je situacija bila e, i ako su ljudi imali vrijednostne papire, odnosno odnosno dionice, dakle bilo pojedinci, bilo um, banke, jer e, svi znamo da to nije isto što i štedni ulog i da to za sobom povlači puno veliki, e, da to sa sobom povlači veliki rizik. Što se pak sporova tiče, sasvim sigurno da će se pokrenuti sporovi i vidjet ćemo kakva će rezultat toga biti. E, ja e, čvrsto vjerujem da pravosuđe u svim zemljama će dobro obaviti svoj posao. Postavljate pitanje o bankama koje su prevelike e, da propadnu. Možda griješim, ali osobno ne smatram da se radi o pitanju veličine. Naravno da je teže propasti ako je banka velika nego ako je mala, ali to više ovisi o vrsti toga što banka radi, da li se upušta u egzotične operacije na tržištu, e, kako postupa s poslovnim knjigama i tako dalje. Ovdje govorimo o maloprodajnim bankama dakle, bankama kao što je primjerice Santander. Nažalost, upravo u toj situaciji zbog nerealnih kredita situacija se završi ovako. Ne mislim dakle da ima više izazova prilikom nadzora kupaca nego u ovoj situaciji. Oprostite, ovo vrijeme mi isteklo. Ernest Urtasun ima riječ. E, hvala. Gospođo, nu imam tri konkretna pitanja. Prvo, o vašim kapacitetima da rano intervenirajte jer prema uredbi SS jednostavno se kaže da vi morate obavijestiti odbor prema članku 27. E, kada dođe do e, brzog pogoršanja situacije financijske institucije, uključujući i s problemima s likvidnošću. Tu je rana intervencija jedan od instrumenta kojem stoje na E, raspolaganju. I želim pitati je li vaše tijelo rano interveniralo, ako da, kada, a ako nije, iz kojeg razloga niste tako postupili, jer tako stoji u pravilima. Drugo pitanje vezano je za likvidnost banke. Sasvim je izvjesno da u određenom času je e, e, razmjer likvidnosti, odnosno proporcije likvidnosti u Banku Popularu su bili e, puno ispod obveznih e, pričuva i zato se pitam e, zašto vi sigurno imate sasvim sigurno te informacije budući da Španjska centralna banka izdavala taj novac. Vi vjerojatno trebate znati i za nas je bilo vrlo važno da znamo koliko je dugo banka e, poslovala na taj način, dakle ispod e, razine likvidnosti, jer je u e, prosincu 2016. godine ta banka imala više nego li dovoljno gotovine. A treće pitanje je vezano za upravljanje bivšeg upravnog odbora. To je bila prava katastrofa jer oni su otišli s mirovinom od 73 milijuna. To je izazvalo veliku poviku u Španjolskoj jer mnogi mali štedište su ostali bez ušteđevine. Možete li nam reći što treba učiniti u takvim situacijama? E, vjerojatno bi trebalo razmisliti kako se uklapaju takva sredstva. Interventne mjere postoje i e, postoje dve e, moguće uredbe cr 4 CRD. Jesmo li mi tu intervenirali? Odgovor je da nismo, zato što mi moramo srazmjerno djelovati s obzirom na situaciju. Potrebno je neka, neko minimalno djelovanje kako bismo e, postigli uspjeh. A ta dva režima na koje banke e, sasvim drugačije gledaju e, prema jednoj uredbi i određenim bankarima rano interveniranje nije toliko uzeto u obzir, a e, s druge strane to predstavlja rano upozorenje. Teško ga je ostvariti zbog toga što je potreban minimalni nadzor. Zato smo zakonodavcu, dakle komisiji, poslali pismo i e, Rekli smo da je za nas izvor zabrinutosti način na koji ovaj zakon sada napisan, jer ga se teško može primijeniti. Postoji tu pravna rupa i većina ovih članova smatra da se radi ili o situaciji kada možemo djelovati ili preuranjeno ili je prekasno. Nikada zapravo nismo u situaciji kada bismo mogli djelovati. Mi želimo surađivati e, sa nacionalnom e, vlastima e, za sanaciju banaka. A razmjena informacija se zapravo zasniva na temelju odredbe da oni moraju znati. Da, ponekada oni moraju jako e, puno toga znati. U nekim situacijama smo, rekli da je bolje dati više nego li manje. Trebalo bi dakle revidirati tu uredbu i moramo dobiti rezultate koji će biti drugačiji od uredbe o kapitalnim e, zahtjevima i e, moramo reći da će doći ili do rješavanja ili do likvidacije ako situacija ne bude isti čas promijenila. Što se tiče e, samog e, omjera e, likvidnosti u banci, to je povjerljiva informacija, ali moram vam reći da postoji mogućnost da se e, situacija promijeni ponekada ako se djeluje e, brzo e, ponekada se može izbjeći stvarna kriza na čijem rubu se nalaze ponekada se ne može djelovati tako brzo dakle ponekada treba dakle uložiti ići za tom eh, likvidnošću, a eh, koji puta, ako će, nam se čini da tako može trajati još samo nekoliko dana, onda eh, ćemo dakle morati intervenirati. Evo, Marko Vali ima riječ. Što se tiče pitanja o, vezan za vaš uvodni govor, E, po tko zna koji puta e, govorite da treba raditi vrlo brzo. Slažem se, ali u situaciji kada postoji već narušena konkurencija među bankama, jer neke e, su banke već imale problema sa računima u prošlosti neke banke, dosta talijanskih banaka ima problema sa e, likvidnošću, odnosno nenaplaćenim zajmovima. I često takvi nenaplaćeni krediti e, na kraju jako puno gube na vrijednosti i na kraju dolazi do narušene e, konkurencije, a situacija u bankama je jako različita. Postoje velika diskrepancija. Neke su banke dobile pomoć, a od drugih banaka e, bankama se radi da moraju udovoljiti e, operaterima na tržištu, a jako se dobro zna da takvih postoji svega tri ili četiri. Inače, izašlo je da osim aktive na trećoj razini, da ih ima puno na drugoj razini. A mi e, govorimo ovdje o količini koja iznosi 12 puta od ovih e, e, loših kredita. I razmotrimo situaciju u EU i vidimo da postoji aktiva drugog i trećeg, e, druge i treće razine. Zato e, me zanima zašto se jednom zauvijek takva vrsta aktive ne uzme u obzir. Hvala. Pa spomenuli ste da smo mogli ranije i brže djelovati, međutim e, ne znam kako je to moguće jer smo nadzor preuzeli 2014. sada je 2017 i bili smo, prolazili smo kroz jedan e, proces, morali smo se savjetovati, savjetovati smjernice i morali smo i same banke pitati, odnosno od njih tražiti da nam daju svoje planove kako, će, kako namjeravaju riješiti pitanje nenaplativih zajmova. Kao što sam ranije spomenula, ti planovi moraju biti ambiciozni, ne može se to E, razvlačiti desetljećima, ali moraju biti i realistični. Mi procjenjujemo kapacitet banke i to je poput učenika u razredu. Dakle, banka se možda trudi, nema petice, ali mi ćemo prihvatiti plan banke ako se pokaže da je doista posvećena i da djeluje u pravom smjeru. Spomenuli ste i što je sa prodajom aktive E, ponekad cijena nije ona cijena koju banka želi. Da, li mi djelujemo u sklopu tržišnog gospodarstva. I ako želite imati cijenu, morate imati kupca i morate imati e, onoga tko prodaje. Dakle, imamo 900 milijardi eura vrijednih, vrijedna izloženost nenaplativim zajmovima u europodručju. području to znači da su kupci u boljem položaju od prodavatelja kada je riječ o pregovorima oko cijene. Dakle, cijene jesu donekle razočaravajuće i mi smo sami ponekad razočarani jer što banke više novca imaju, to su jače i solventnije. Potpuno razumijem vaše stalište. Međutim, naravno da prve banke će bolje proći od onih koje dođu poslije njih i koje imaju velike količine nenaplativih zajmova. Što se tiče aktive i druge razine i druge ili treće razine, ne bih povezivala ta dva koncepta, ta dva pitanja, jer kao da želite da se pozornost skrene sa nenaplativih zajmova i usmjeri nekamo e, drugamo. Mi se moramo na sve fokusirati, sve trebamo analizirati. Nakon e, krize se rizični kapital banaka smanjio, pogotovo na drugoj razini i trećoj razini aktive. I ako ne znate razliku između tih razina, to su računovodstveni koncepti. Dakle, imamo tržišne e, vrijednosti, na drugoj razini imamo druge vrijednosti. Da vas podsjetim, imali smo sveobuhvatnu procjenu i korekciju vrijednosti od 47,5 milijardi. Unatoč detaljnoj analizi treće razine, aktive treće razine, imali smo 42,9, eh, to se odnosilo na zajmove, i 4,6, to, su bile, to je bilo tržišno djelovanje, tržišne operacije. Dakle, u ovom trenutku veličina problema nije ista kao prije. Također trebam spomenuti aktivu druge i treće razine, to, nisu, to nije toksična imovina, eh, to nije, to, nisu, to nije neprihodujuća imovina, jer inače bi se na to primjenjivala druga pravila, odnosno modele koje mi kontroliramo. Dakle, mi sve pomno pratimo i moramo sve podjednako pomno pratiti, svemu posvetiti jednaku pozornost. Dakle, imamo e, jednu široku, širok pregled nad situacijom. Hvala. Međutim, Dakle, to je nelikvidna imovina, nije previše likvidna. Da li to je već drugo pitanje? Druga stvar, Marko Zani. Hvala. Gospođu Inu, ispričavam se, ako... Ali ne slažem se s vama i sa vašim pozitivnim stavom, pogotovo kada je riječ o prvoj primjeni BRRD-a. Ima tu još puno spornih pitanja i pojavljuju se stalno nove vijesti. Neke novine čak prije nas saznaju neke stvari, prije nego što mi to čujemo od vas. fragilnost bankovne unije jest nešto što u zadnje vrijeme se postaje očito i SSM umjesto da na vrijeme spriječava određene događaje, e, zapravo na njega previše utječu događaje. Kako je moguće da e, autoritet poput vašeg, vaša je obveza pratiti razinu likvidnosti banaka i bankarskog sustava. Dakle, kako vi možete dopustiti da da dođe do toga da gotovo nema likvidnosti tijekom tjedna i e, na radni dan na otvorenom tržištu. To nije u redu i e, to ne, funkcionira, pogotovo kada je riječ o vašem praćenju likvidnosti. A čini se da se upravo to dogodilo. Imali smo 40 milijuna eura milijardi euro kolaterala ECB je dao 3,5 do 4 milijardi za likvidnost, manje od 10% od tog iznosa. Dakle, pitam se kako, koja je to reakcija i na kraju, umjesto da se spriječi e, navala na banke, ove, ove propise su to omogućili jer imali smo neosigurane depozite. Dakle, postoji zaprinuto zbog e, vele prodanih banaka i mogućnost prodaje banaka u okviru BRD-a. Međutim, ne uzima se u obzir činjenica da postoji neki bolji uvjeti, lakši uvjeti na primjer, banka koja je kupila Banko Populare je u početku nudila puno veću cijenu za nju, na kraju je kupila za samo 1 euro. Vi ste govorili 10 minuta, zato vas molim da mi dopustite da dovršim. Dakle, što se tiče što je sa pitanjem likvidnosti banaka. Ako se banka smatra slabom bankom, mi zapravo dugo vremena koliko je treba dnevno pratimo razinu likvidnosti u banci i pomno to pratimo. Kada dođe do, kada prođe tjedan dana ili dulje razdoblje, onda čak neki put pratimo likvidnost iz sata u sat ne postoji nikakav okidač, jer što pitanje je već postavljeno. Onog trenutka kada vjerujemo da ne postoji rizik, ako banka više ne može plaćati, i ako ne, dok, ne bude, dok se ne pojavi mogućnost dodatne likvidnosti, onda to nisu uvjeti iz direktive da bi proglasili banku da propada ili da je postoji vjerojatnost da će propasti. Mi smatra da smo mi omogućili navolu na banke, ja nisam zakonodavac, međutim mislim da to nije tako. BRRD u ovom slučaju je bio svojevrsni test. Neke stvari treba poboljšati, primjerice mjere rane intervencije, moratori, međutim mislim da je direktiva prošla test. Položila test, možda ne za neke situacije, ali ovo je specifičan slučaj. Što se tiče LA, ja nemam veze s tim, međutim koliko znam ako postoji kolateral, e, banka može dobiti e, hitnu likvidnostnu pomoć ako je središnja banka spremna preuzeti taj rizik i uz podršku ministra financija, jer tijekom proteklih godina nadzora na nacionalnoj razini sam spoznala da kada ste u opasnosti, dakle, da može se početi koristiti novac poreznih obveznika i tu je, to zahtjeva veliku suradnju sa Ministarstvom financija. Dakle, toliko mogu reći. Hvala, Romana Tonk. Hvala što ste mi dali riječ. Gospodine predsjedatelju, imam konkretno pitanje o ulozi Europske središnje banke u e, mojoj zemlji Sloveniji. Nekoliko, prvo ću objasniti, neću vam oduzimati previše vremena. I Slovenija je tijekom krize, kao i brojne druge zemlje, bila suočena sa velikim poteškoćama i njezin bankarski sektor je bio u poteškoćama dokapitalizacija Nove Ljubljanske banke, najveće banke u državnom vlasništvu u Sloveniji, tada je dakle sanirana. E, vlada je bila posvećena, banku je trebalo prodati do kraja ove godine. Međutim, prije nekoliko tjedana vlada je odlučila ne ispuniti to obećanje. Banka neće biti na kraju prodana. Međutim, postoji još jedna dodatna priča iza te priče u, u tijeku je istraga. E, Slevonski parlament je uspostavio odbor koji treba saznati zbog čega je banka završila u tako lošem stanju. Taj istražni odbor je otkrio iznenađujuće i zapravo šokantne činjenice. Odbor je otkrio da u prošlosti NLP je odobravao tajkonske kredite koji su doveli do potrebe za dokapitalizacijom, međutim čini se da je banka sama bila uključena u pranje novca. Čini se da je došlo do transfera oko milijardu dolara iz iračke banke u trenutku kada je bio nametnut embargo E, Europskog vijeća. Dakle, pitanje za vas, e, gospođo Noj, jedna od glavnih zadaća vaše banka je osigurati e, europski bankarski sustav kroz stalni nadzor, a NLB je jedna od tih banaka, od europskih banaka. Je li Europska središnja banka kao nadzornik znala za nepravilnosti u toj banci u slučaju Slovenske banke i jeste li bili obaviješteni o ovom slučaju pranja novca i zanima me koja je svrha vašeg nadzora i sada kada znate hoćete li poduzeti potrebne korake. Koja je uloga Europske središnje banke u tom e, konkretnom slučaju? Hvala vam na odgovoru. E, pomno sam vas slušala jer e, ovo o čemu govorite zapravo se događalo prije nego što sam ja postala nadležna za SSM i prije nego što je SSM uopće e, postojao. Što se tiče e, suzbijanja pranja novca, mi to nije u našoj ovlasti, e, već je to u ovlasti nacionalnih tijela. Ponekad to potpada pod ovlast pod nadležnost središnje banke, nacionalne središnje banke. Međutim, mi nismo nadležni za e, borbu protiv pranja novca. Dakle, mi ne djelujemo u tom smislu. Međutim, očito, kada nas obavijeste o takvim slučajevima, a to ne mora nužno uvijek biti slučaj, mi smatramo da je to jedan pokazatelj lošeg upravljanja rizikom i loših internih kontrola, lošeg općeg upravljanja. Mi u tom trenutku e, uvijek pomnije analiziramo te elemente kako bismo doista osigurali da ne dođe ponovno do rizične situacije. Naravno, to je izuzetno to je jedna negativna procjena banke, međutim to je sve što mogu reći jer mi nismo nadležni za dakle, borbu protiv pranja novca. prvo Perez. Hvala e, lijepa. Moje se e, prvo pitanje odnosi dakle i dalje na e, Banko Popular e, u krajnosti. Sve se dobro završilo zato što se našao kupac, međutim da kupca nije bilo. Što, što bi se bilo dogodilo? E, pogledajmo isto tako odnose između Španjolske i Portugala. Oni koji su bili u prvim redovima prilikom pregovaranja bile su španjolske vlasti. E, možete li nam reći Mm, do čega bi bilo došlo e, za slučaj da se ta banka raspala, što, kakve bi posljedice bile za Portugal? E, jasno mi je da vi tvrdite da se sve dobro svršilo, ali da tog kupca nije bilo, što bi onda bilo? I morali bismo imati europski sustav jamstva u, bankovnih uloga. Jer e, postoji razlika s jedne strane, postoje e, jamstva tipa EGIS i e, trenutka dok sama direktiva o rezoluti banaka ne stupi na snagu. vi kažete da vi niste stručnjak za određena e, pitanja, ja sam uputila pitanje napismeno, onako, za koje vi ste našli vremena da mi odgovorite. Naime, e, postoji e, jedan dopis Oxfama o kojem govori o europskim bankama i poreznim oazama. Nadzor bi ipak e, mogao omogućiti da rad banaka u skladu s ciljevima e, s ciljevima stabilnosti. Jer vi ste jedino europsko tijelo za nadzor banaka. Ako vi ne nadzirete situaciju, tko će nadzirati? Ako vi kažete ja to ne trebam raditi, ne mogu, e, to će raditi Oxfam, ali ja to ne mogu raditi, to nije u mom opisu posla. E, molim vas recite nam to odmah jer tada ćemo odmah promijeniti e, vaše nadležnosti i e, zakon. Hvala. Odgovarat ću na engleskom. Prvo, rekli ste da to nije problem. Nije bio veliki problem jer smo imali jednog kupca. Dakle, kupac je bio spreman kupiti cijelu banku i preuzeti odgovornost za sve aktivu, pasivu i moguće pravne rizike koji, bi se mogli pojaviti, doista su se i pojavili e, zbog i pitanja kapitala iz 2016. A to se temeljilo na računima koje je trebalo kasnije modificirati. Dakle, to je zasigurno, potaknulo i tužbe. Međutim, kupac je dalje pristao e, kupiti sve i pozabaviti pa se svim e, pitanjima banke. Da je postojala druga mogućnost, ona bi zapravo, e, zapravo tada kupac ne bi sve morao kupiti i SRB bi koristio novac da primjerice ima rezerviranja, rezervirana sredstva za potencijalne tužbe. Ili bi se slabi dio banke odvojio, primjerice one koji se bavi nekretninama i prodao bi se ostatak banke. Dakle, nije sve crno-bijelo, postoje različite mogućnosti koje BRRD nudi i kada imate kupca koji je spreman kupiti čitavu banku, to je dobro jer možete odmah usred tjedna otvoriti banku bez ikakvih e, problema. A, po meni to je najbolje moguće rješenje. Od toga ne može bolje pod ovim okolnostima. Dakle, usred tjedna odmah sljedeći dan otvoriti banku bez ikakvih e, problema, bez ikakvih poremećaja. U potpuno u pravu E, kada kažete da treći stup i europski sustav osiguranja depozita još nedostaje da je to moglo imati posljedice. Ne nužno, ovisno o tome postoji li kupac za cijelu banku ili ne. Međutim, kada je riječ o Portugalu, tamo se već iskoristio sustav osiguranja depozita za druge banke, za druga pitanja. I isto vrijedi i za kćeri tvrtke, dakle je banku, da se banku likvidiralo, to bi bila odgovornost portugalskih vlasti i fondova za osiguranje depozita. Oni bi se trebali trebali pobrinuti za depozite, a to nije optimalno rješenje. I nadam se da ćemo imati europski sustav osiguranja depozita. Čvrsto vjerujem da imamo SSM, SRB i to nam daje kapacitet da radimo zajedno s e, Portugalom i španjolskim vlastima, jer jedni i drugi su bili spremni na suradnju s nama i to nam je omogućilo da osiguramo takav uspješan ishod. Danas sam saznala da smo 8. lipnja dakle mi primili e, pitanje zato što niste dobili odgovor jer moji kolege još uvijek rade na odgovoru. Danas su mi pripremili jedan dokument koji još moram e, pregledati na putu iz Brisela. Dakle, ispričavam se što ne mogu odgovoriti na sva vaša pitanja, jer to smo te pitanje, vaše pitanje smo dobili tek 8. E, lipnja. Kao građanka se u potpunosti slažem s vama e, kada je riječ o suzbijanju pranja novca, to je nešto što se ne bi smjelo događati, to se treba i E, sankcionirati i nimalo ne e, suosjećam sa pojedincima i institucijama koji koriste koji iskorištavaju situaciju i ne doprinose društvu ili svojoj državi ili regiji. Međutim, e, mi nismo odgovorni za to područje i to ne zato što nam nedostaje resursa. To ovisi o parlamentu i o zakonodavcima, oni odlučuju trebamo li imati europski sustav za suzbijanje pranja novca. A to bi imalo smisla jer nekoliko malih zemalja u regiji SSM-a pružaju usluge plaćanja za korespondentne banke, međutim mi se ne možemo time baviti jer imamo već sada 19 partnera i 7 središnjih banaka, dakle 25 institucija sjedi za mojim stolom, ako dodamo, ako uključimo tu i pranje novca, to će postati kompleksno jer ne radi se uvijek o, o istim institucijama koje se time bave, Dakle, to bi postao, moj nadzorni odbor bi postao pravi mali parlament kada bismo preuzeli još i tu odgovornost. E, već, dakle, mislim da bi to, da bi trebao postojati odvojeni posebni režim koji bi se bavio pranjem novca. Hvala, Gabriel Mato. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Dakle, Banko Popular. To je problem u kojem smo čuli. Ja sam također zabrinut zato što vjerodostojnost e, jedinstvenog nadzornog mehanizma se tu dovodi u pitanje. Ono što ste rekli jako me je zabrinulo zato što smatram da e, ne možemo samo tako reći da je to bilo uspješno ili da kažemo da je to bilo uspješno zato što nije došlo do ulaganja pomoću novca poreznih obveznika. Možda je to bio uspjeh e, jedinstvenog nadzornog mehanizma i možda je to dokazalo i snagu španskog gospodarstva. I banke koja je bila teškoj situaciji, ali očito je da nešto nije dobro funkcioniralo. Ako je ta banka prije godinu dana prošla sve testove izdrživosti i e, dakle s time dokazala da može proći nepovoljni scenarij, onda e, testovi to nisu pravilno identificirali ili se to možda ipak saznalo u okviru tih testova, ali možda je tu bilo još nekih dodatnih e, krivih postupanja, krivog manevriranja s bankom. Mene zanima, ako je došlo do nekog neuspjeha, što možemo zaključiti iz toga? Ovo je sada prva primjena sustava za kojeg smo smatrali da je dobar. Dakle, je li nešto krivo funkcioniralo u tom sustavu ili ne? Je li on bio stvarno savršen što se tiče nadzora? To je moje pitanje. Rado bih čuo nešto o nadzornicima, imaju li oni možda E, loše instrumente. Jesu li instrumenti krivi za to ili možda oni imaju dobre instrumente, ali ih krivo primjenjuju. Dakle, kakva je situacija tu? I na posljedku rado bih znao, smatrate li vi da mehanizmi za bankovnu krizu u smislu likvidnosti dobro funkcioniraju? Mnogo se o tome govorilo. Dakle, funkcioniraju ti mehanizmi dobro ili ne? Da e, ili ne, zato što mislim da ne možemo samo tamo, tako sjediti skrštenih ruku u takvoj situaciji. Hvala vam. Pa Učilo mi se da sam od vas čula da zatvoriti banku, e, da je to nešto što se ne bi nikad trebalo dogoditi. Jedna banka u tri godine. I ta je banka odmah dan nakon ponovno započela s radom i samo e, oni koji su bili vlasnici uh, podređenog duga su izgubili novac. Ne kažem da je to e, nešto što mi se trebamo ponositi. Ali meni je bilo drago da i idući put možemo napraviti slično kada trebamo donijeti tako polnu odluku da se banka može ponovno otvoriti idući dan, a da nitko ne izgubi novac. A poruku koju sam do sad čula e, glasi nikad ne bismo smjeli proglasiti neku banku pred bankrotom ili izloženu riziku od bankrota. To je nešto što jednostavno ne mogu obećati. Razmislite malo kakvu bi to štetu prouzročilo za druge snažne banke u nekim regijama gdje imamo snažni bankarski sektor, gdje imamo preveliki kapacitet e, bankarskih usluga. Kada bismo mi zadržali umjetno na životu sve one banke koje imaju problema. Mislim da bi to bio onda problem, a ne činjenica da smo jednom u tri godine morali proglasiti jednu banku e, pred bankrotom ili izloženu riziku od bankrota, a da niko nije izgubio novac i da se ona ponovno otvorila dan. Koji su zaključci koje možemo iz toga izvesti? Pa da, ja vidim dva zaključaka. Kao prvo, nadzornici bi trebali imati veće ovlasti kada se radi o tome da pravovremeno traže da se u svoje E, bonitetna rezerviranja. Mislim da bi nedostatna rezerviranja trebala se oduzeti od e, neopipljivog kapitala. Imamo nekoliko banaka koji imaju jako lijep koeficijent CTA1, ali koji sjede na e, lošoj aktivi. I čim će doći do nekog problema, oni će propasti na tu razinu. Stoga bi to sve trebalo biti malo postepenije. Opet, imamo prethodnu aktivnu, aktivu koju, koju treba riješiti za to, će biti potrebno određeno vrijeme, imamo određene vrste kredita, moramo sve to obraditi slučaj po slučaj po pojedinoj banci, ali u budućnosti je to nešto što bismo trebali napraviti. Dakle, da slabi krediti, nenaplativi zajmovi, da e, imamo e, za njih dostatnu rezervu koja će nam omogućiti da prodamo nenaplative zajmove, a ne da imamo e, rezerviranja e, koja neće biti dovoljna nego ćemo ih morati prodati uz gubitak. Mislim da razumijem e, ono što mi se gospodin Mato, ali evo, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Samo da kažem da, nažalost, ta banka nije zatvorena. Mi znamo da to nije zbog uspješnog nadzora, nego zbog toga što je španjolsko gospodarstvo snažno. Mislim da ne morate odgovoriti, osim ako želite. Dobro, hvala vam. U svakom slučaju, ovdje nitko ne govori da je problem sanacija banke, već činjenica da je to bilo iznenađenje i da ništa se nije pravovremeno napravilo prije toga, te da je banka dugo vremena imala vrlo dobar status. To je problem. Gospodin Fernandez. Hvala vam lijepa, e, gospodine predsjedniče. Ja ću nastaviti govoriti o toj istoj temi, Banko Popular. Vi ste rekli da je Banko Popular e, sanirana banka, sve najbolje namjere, ali možda onda ne znate da nadzornici na španjolskom tržištu su zabranili takozvani short selling i nakon te intervencije tržišta su bila dosta usplahirana. Dakle, da, to je ipak stvorilo određenu napetost na tržištu. E sada, ja mislim da Banko Popular nije bila banka sa problema sa likvidnošću, a da je tome bilo tako, onda to znači da nemamo dostatne mjere da to riješimo. Ali ti instrumenti likvidnost nisu se iskoristili. Vi ste rekli da mislite da te mjere nisu poduzete zbog e, potencijalnih troškova, a na kraju ipak to dovelo do sanacije. I s druge strane kako je moguće da banka poput Banko Popular nema kolateralu i da nastavi sa radom. Ili kako je moguće da druge mjere za davanje likvidnosti toj banci se nisu iskoristile najvjerojatnije je se ispod toga krio jedan problem sa solventnošću. I stoga je moje pitanje u okviru svjelokupnog paketa odluka, mislite li da je u jednom trenutku nadzor, postupak nadzora zakazao? I smatrate li da nadzornici koji su procenjivali eh, Banku Popular da je njima možda nekom manipulirao. I zatim izvješće Deloitte. To izvješće treba javno objaviti. Mi moramo znati kako sada potreba za dodatnim rezerviranjem vezano uz taj iznos od nekoliko stotina milijuna eura. To moramo znati, to mora biti javno. Što se tiče stresova testove izdrživosti. Znamo da EBA radi na tome i da vi tu nemate glas, ali mi smatramo da je problem sa rezerviranjem, bilo zbog mehanizma ili zbog toga što su e, bilance tekućeg računa skrivene. Situacija te banke i ta prodaja te banke. Ne smatrate li da tu postoji problem vezano uz to da je to moralna opasnost za budućnost, da bi potencijalni kupci možda mogli smatrati da je bolje da dođe do, da dođemo do ruba sanacije umjesto da kupe banku prije toga. Smatrate li da tu može doći do te moralne opasnosti? Postavili ste mi mnogo pitanja, a ja vam ne mogu odgovoriti iz razloga povjerljivosti, stoga ne mogu govoriti puno o predstavnoj situaciji u toj banci. Što se tiče te situacije sa likvidnosti, mogu vam reći koliko ja znam, budući da se ja ne bavim monetarnom politikom i da nemam nikakve veze sa eh, pomoću za likvidnost u eh, hitnoj situaciji. To je nacionalna odluka, hoće li se dati taj novac, ta ELA, i onda to treba odnijeti na razinu Europske klinične banke kako bi se tamo ta odluka potvrdila, ali to je odluka koja se e, donosi u potpunosti na početku i koja se tiče e, iznosa na nacionalnoj razini. Što se tiče pogrešaka u nadzoru, pa mi ćemo napraviti sada obdukciju banke. To ćemo vrlo pažljivo provesti. Do sada vidimo da postoje neki elementi zbog kojih je banka došla u to stanje e, da je bila na rubu propasti. Mi ćemo vidjeti što će nam evolucija pokazati, e, što smo mogli drugačije napraviti, što smo mogli učiniti, pa ćemo vidjeti. Kupac i e, rizik od moralne opasnosti. pa morate to sagledati s obje strane, dakle sa strane kupca i sa strane prodavatelja. U mnogim slučajevima ne želim raspravljati o njima, ali postoji pod normalnim uvjetima jedna vrsta otpornosti da se banka kupi, ali to je nešto što dolazi od strane prodavatelja, jer on ne očekuje, to jest ne prihvaća cijenu koju ja mu, koja mu se nudi zato što ju ne očekuje. Primjerice, Banko Popular je tržištima naznačio da e, kani prodati banku. To je bila informacija koja je pomogla zatim drugim bankama da brzo daju ponudu. Oni su to mogli brzo učiniti jer su brzo bili upoznati sa novom situacijom, ali prodavatelj nije odlučio prodati banku pod tu cijenu koju su mu kupci nudili. To je poput onog pitanja o, o izloženosti nenaplativim zajmovima, gdje ste rekli da ne može doći do kupnje zato što cijena nije na, do, na dovoljnoj razini. Da, ako primjerice prodajem stan, većinom ću procijeniti da je vrijednost tog stana viša nego što je ona doista, zato što ja napuštam taj stan, imam tu dobra sjećanja i slična je ova situacija kada prodajete, onda vi procjenjujete cijenu prema vašem mišljenju, a e, na kraju krajeva ta cijena je korektna samo ako pronađete nekoga tko želi kupiti e, vašu banku po toj cijeni. I e, zapravo kupac je u povoljnijem položaju. Zbog toga je bolje to napraviti dobrovoljno i pravovremeno kako bi se izbjegla upravo ta moralna opasnost o kojoj ste govorili. Hvala vam. E, jako sam impresioniran zbog vašeg uvjerenja da tržišta uvijek radu izvrsno i da uvijek određuju najbolju cijenu. Ne, ne, Danuta Hubner i e, gospodin Morgan i onda moramo prekinuti zato što ministar čeka. To nije pravedno. Ne znam kada ćemo se opet s vama sastati, gospođo predsjednice, pa bih vam htjela postaviti pitanje vezano uz e, reviziju SSA, e, dakle europskih nadzornih tijela, danas ste spomenuli uz neko olakšanje da ne glasate u EBI. Da, da, znam, ali vi su tako vrlo dobro znate da postoje neki ljudi koji smatraju da biste trebali moći glasati u e, Europskom nadzornom tijelu za banke, u EBI, tijekom stvaranja bankovne unije, došlo je do različitih suja. Neki smatraju da bi EBA trebala se približavati SSM-u, a istodobno vidimo da se SSM sve više udaljava od Europske središnje banke. Ali postoje zatim i oni koji smatraju da e, bi te institucije trebale svaka biti za sebe, EBA bi trebala nastaviti kao e, iznosite popisa, a vi kao nadzornik. Mene samo zanima koja su vaša mišljenja o tome i kako gledate na budućnost, na, razvoj budućnosti. Gospodin Morgan. Hvala lijepa. U pozivnoj razmjeni mišljenja koju ste imali s našim odborom, vrlo se često osvrnulo na teme vezano za takozvani e, bankovni paket, iako iz toga su bile isključene normativne odredbe. Ovog ćemo tjedna razgovarati o prvoj mogućnosti e, uredbe o kapitalnim zahtjevima i to vezano za e FRS 9 gdje ste se vi založili zato da pristup bude statički. Jer rizik je taj da bi se mogao računovodstveni e, princip tu e, uvesti, a u Sjedinjenim američkim državama, taj će se e, e, način računanja uvesti 2020. godine. Isto tako e, smatram da bismo na kraju mogli doći do nepovoljnog položaja za europski bankovni sustav zato što će tržište morati računati na takvu vrstu otvaranja. U današnjoj fazi kada nema puno vremena, kada rast, gospodarski rast još nije e, konsolidiran, e, sada postoji problem sa vrijednostnim papirima čije bi e, cijena mogla biti vrlo visoka. A španjolske i italijanske banke, iako imaju sve lošiju situaciju, E, još vidimo da se mogu naći u problemima, a nove uredbe, e, kao što vidimo na primjeru Banko Popular, nisu zadovoljavajuće. E, možemo li djelovati dalje sa sadašnjim pravilima i da li neke promjene bi mogle dovesti do utjecaja na europski bankovni sustav i u konačnici na to da se e, obnovi cjelokupni sustav e, i gospodarski rast u Europi. Hvala. Ne, ja nemam pouzdanje u tržišta. Dakle, prvo da odgovorim na pitanje predsjednika, posebice visoka cijena do kapitalizacije na tržištima e, bilo je jedno od problema. I zbog toga, najvjerojatnije, ova banka nije htjela samo sebe prodati, za onu cijenu koja je bila primjerenija i odbor banke mogao je pocijeniti da je pravni rizik bio previsok da se prihvati niža cijena poput ove na tržištu. Dakle, ja se ne pouzdam u tržište za sve i svašta, ali e, ono funkcionira, iako kad kad slabije nego inače. Ja nisam, ja nemam olakšanje zato što ne glasamo. Ja čak mislim da bi glas se a trebao biti snažniji u EBI. Andreja Enrija čak ne glasa u EBI. Po mom mišljenju to je greška, dakle ne postoji europski glas tamo. Nacionalni glas oko stola je onaj za kojeg smatramo da će na kraju doniti europsku odluku. Vjerujem da se to događa dosta često, ali ne uvijek. I stoga, da, mogu vam reći da bismo trebali osnažiti europski glas u EBI, po mom mišljenju, a da je Andrija primjerice bi prvi trebalo dobiti pravo glasa. Koje bi trebale biti promjene što se tiče EBE nakon Brexita, tu nemam jasno stajalište o tome, ali vidim da imamo dvije uloge. EBA se više bavi regulatornim radom, pokušava harmonizirati direktive ili pak operacionalizirati uredbe što je od velike pomoći zato što ako to EBA ne napravi onda bismo to mi sami trebali napraviti a to je naporan posao. Imamo i nacionalne opcije, nacionalne diskrecijske opcije i stoga da EBA ima svoju ulogu kao regulator, a mi više kao nadzornici. Što se tiče IFRS-a, ja nisam za to da to smjesta provedemo. Ako ništa ne učinimo, ako ne uvedemo brze promjene u ono što nam je trenutno na stolu, onda će doći do, eh, do hitne eh, brze provedbe IFRS-a. Glas parlamenta će nam omogućiti da nemamo e, smjesta provedbu IFRS-a jer je to nešto što je trenutno u tekstu. Ja predlažem dakle, da se to postupno uvede, ali smatram da se postupno treba uvesti samo taj inicijalni šok, dakle da se poveća CET1, to je da se smanjuje CET1 e, koji će se pokrenuti zbog e, primjene provedbe IFRS-a. To bi trebalo biti postupno uvođenje, ali da uvedemo sve ono što smo u posljednje vrijeme najavili, mislim da to nije najbolje rješenje, da to nije najbolji način da pripremimo svijet gdje ćemo u budućnosti imati manje e, loših kredita. Zato što da, u redu, mi se sada na realistični, ali ipak i na ambiciozni način bavimo sa onom prethodnom aktivnom, ali trebali bismo izbjeći da ne dođe do još većeg nakupljanja loših kredita dok se bavimo prethodnom aktivom. Dakle, hvala vam lijepa, Daniel Nui. Možemo reći da smo imali intenzivnu raspravu. Ove teme su izazovne i složene. Moram reći da što se tiče, mi se ne slažemo po tome, ali to mogućih e, manjkavosti u postupku nadzora zbog kojeg je došlo do ovog slučaja Banko Populare, da ćemo mi kao parlament svakako to trebati e, e, još proučiti, da trebamo bolje shvatiti što se dogodilo, jer moramo biti apsolutno sigurni u to da na najbolji način primjenjujemo naše instrumente. E, ako nemamo dostatne instrumente, onda moramo poboljšati postojeće instrumente je naravno e, dobar nadzor ključne važnosti, e, pogotovo uzevši u obzir e, nedovršenu i daleko od optimalne, budemo pozitivni, ali dakle, recimo daleko od optimalne bankovne unije. Ona je dakle još uvijek nedovršena. Hvala vam lijepa, nastavit ćemo s vama komunicirati napismeno i putem drugih medija da saznamo što je dobro funkcioniralo, što nije dobro funkcioniralo u tom procesu. Hvala vam. Dear colleagues, Dragi kolege, htio bih postaviti eh, malteškog ministra financije, to je Edward Šikluna. Kao prvo se ispričavam zbog kašnjenja, ali imali smo vrlo intenzivno saslušanje sa predsjednicom SSM-a i za to nam je bilo potrebno više vremena nego što smo predvidjeli dobrodošli ovdje. Hvala vam što ste ljubazno prihvatili naš poziv da zaključimo sa predsjedništvom Malte putem ovog ekonomskog dijaloga i razmije gledišta. Moram reći da bih doista htio čestitati ministru Šikluni i malteškom predsjedništvu zato što smatram da što se naše nadležnosti tiče je to bilo izuzetno uspješno e, predsjedanje vijećem. Malteško predsjedništvo je predsjedalo čitavom, niz, čitavom nizu trijaloga tijekom ovog semestra te su bili jako uspješni. S nekoliko dosija smo završili, kao što, to kao znate, sekuritizacija, statistički programi, e, rizični kapital. Mnogo napretka smo postigli što se tiče borbe protiv pranja novca i drugih dosija. Još imamo dodatni trijalog o efsa za nekoliko dana i stoga stvarno želim čestitati na izvrsnom radu na izvrsnoj suradnji između nas i matičkog predsjedništva. Mislim da smo dobili i dosta mnogo napretka ovim dosijema i da ste na vrlo dobar način predsjedali ekofinom i usvarili se napredak i po pitanju drugih e, stvari poput oporezivanja. Htio bih najzad podsjetiti kolege da se danas usredotočimo na malteško predsjedništvo u ovoj razini gledišta, a ne na dužnost e, gospodina Šiklune kao malteškog ministra financija. Dakle, molim vas da se uzroče na to i Edvarde, izvoli predat ću ti riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče Roberto, kolege. Hvala vam, uvijek mi je drago ponovno se vratiti ovdje na odbor Ekon u Europskom parlamentu. Drago mi ćemo imati priliku da kažem koje smo napretke ostvarili tijekom Malteškog predsjedništva i da govorimo o onim glavnim temama koje smo imali u našem programu i da isto tako se osvrnem na ona pitanja gdje je rad još u tijeku i gdje je skoro završen o tome možemo raspraviti u pitanjima nakon mogućnog izlaganja. Sve u svemu moram poput predsjednika naznačiti da smo sve u svemu zadovoljni s onim što smo postigli, s našim e, prioritetima, radi se o e, uniji kapitalnih tržišta, primjerice mislim da smo postigli dobre rezultate, a i ovaj rad koji je u tijeku je tako dosta dobro napredovao i samo se nadamo da bismo čak i pred kraj ovog mjeseca mogli eventualno zaključiti još i neke dodatne dosije. Što se tiče pozadine, imamo ekonomsku situaciju koju ne možemo zanemariti. To je okolina u kojoj živimo. E, imamo oporavak, to nam je drago, koji je sve snažniji i snažniji. To smo čuli na Eurogrupi, a isto tako i na Ekofinu, to nam je rekla komisija i Europska središnja banka čini se da je oporavak dosta širok, dakle da se ne radi samo pojedinim sektorima koji se oporavljaju. Dosta je e, umirujuće da vidimo da su naši sektori otporni i da smo izbjegli e, neke e, potencijalne loše političke posljedice. Istodobno sve države članice su suočene sa izazovom da e, osiguraju e, duži i održivi gospodarski rast, što znači da je potrebno djelovati pomoću političkih mjera na obje strane, dakle na strani podudne, ali nisu tako na strani potražnji, na to što smo pokušali usredočiti tijekom našeg predsjedništva, na to smo usmjerili aktivnosti e, vijeća što se tiče fiskalne i političke koordinacije, oporezivanja, financijske regulative, bankovne unije i e, unije kapitalnih tržišta. Na kraju, ali ne najmanje važno, da dakle, krenem sa radom predsjedništva što se tiče e, šire koordinacije političkih i gospodarskih mjera. U ožujku je vijeće usvojilo preporuke za 2017. godinu za euro područje. Imali smo iskrene i otvorene razmjene nakon usvajanja te je Europsko vijeće usvojilo te preporuke. Preporuke na uravnotežen način prikazuju mnogobrojne političke promjene kroz koje prolaze države članice kako individualno tako i kolektivno. Isto tako su one temelj za specifične preporuke za države za 2017. godinu koju su, eh, koju su ECOFIN usvojili prošli tjedan i koje će službeno usvojiti vijeće u srpnju. Što se tiče e, fiskalne politike, države članice su se odlučile na to da e, ne navode e, eksante fiskalno stajalište za europodručje praktična provedba toga u svakom slučaju ne bi e, bila potpuno moguća u trenutnom zakonom okviru Europske unije, ali e, rekli smo da je potrebno uravnotežiti tu podršku za postizanje gospodarstva i fiskalnu uravnotežu, što znači da moramo imati različiti pristup za pojedine zemlje. I to je bila i tema zadnjeg sastanka gdje smo imali prilike čuti izvješće MMF-a što se tiče članka četvrtog. Države članice koje imaju fiskalno stalište u okviru Europskog fiskalnog okvira potakli smo da ga iskoriste posebice za podizanje ulaganja. Ali s druge strane države članice sa višim javnim dugom trebaju se sotočiti na fiskalnu konsolidaciju u skladu sa zahtjevima koji iznose naša e, fiskalna pravila. Države članice moraju imati javne pričuve i moraju vidjeti gdje mogu dobiti na učinkovitosti i gdje mogu proračun urediti način da više stvara gospodarski rast i da e, daju prednost kapitalu e, nad e, trenutnim rashodima. U proteklih godina imamo smanjenje koeficijenata javnog duga i to je tako sustavno i bilo je hrabrujuće da smo prošli tjedan za Portugal i za Hrvatsku zaključili sa poslovnom slučaju prekomenog duga, to deficita. Isto tako ćemo to učiniti uskoro i za Grčku, to možemo očekivati, to bi naravno bila jako dobra vijest. E, zdrava i odgovorna fiskalna politika samo je jedno od E, mjera u preporukama kažu da treba nastaviti sa strukturnim reformama s kojim ćemo modernizirati naša, naše ekonomije, povećati konkurentnost, tako što ćemo dobiti na produktivnosti. Stoga ćemo na taj način doprinijeti e, uključivijem gospodarskom rastu, a za to nam je opet potreban e, različiti pristup u pojedinim državama članicama. pozitivne ekonomske prognoze i dobre financijske okolnosti nam sad jedan jedinstven manarski prostor da poduzmemo političke reforme što će naše ekonomije učiniti otpornima i mm, bolje će tako moći podnijeti buduće šokove. Mislim da nam je to zajednički interes. E, zahvaljujući brzom sporazumu do kojeg je došlo u siječnju pod našim predsjedništvom imamo ERSP, dakle program za podršku i države članice su tako mogle iskoristiti e, mjere koje će im pomoći u provođenju strukturnih reformi koje su e, skrojene po njihovoj mjeri. Isto tako smo u Ožujku organizirali raspravu u okviru vijeća ECOFIN, dakle među državama članicama, gdje smo spravljali o tome kako države članice provode europske političke preporuke s ciljem da podignemo razinu svijesti, da povećamo pritisak, posebice kada se radi o tome da se poboljša poslovna klima u državama. Sada bih govorio o oporezivanju. Pravedno oporezivanje je nešto što s pravom je važno europskim građanima i drago mi je što smo tu uspjeli ostvariti u proteklih šest mjeseci dobar napredak. 29. svibnja, nakon što smo zaprimili mišljenje Europskog parlamenta, u vijeću smo usvojili amandman na e, direktivu za borbu protiv e, izbjegavanja oporezivanja vezano uz hibridne neusklađenosti. Tu želimo spriječiti e, izbjegavanje plaćanja poreza i izmještanje poreza u ne EU države. To je već prethodno predsjedništvo pripremilo i mislim da je vrlo važno i e, još se nije duže provelo i možemo čekati do 2019. godine da, da stupi na snagu, ali imamo sada dovoljno vremena da to učinimo. Ova dva komada zakonodavstva ja smatram da su sama po sebi već dosta važna i da će pomoći u tome da se smanji da se smanje praksi izbjegavanja poreza koje vrše razne tvrtke. Isto tako je vijeće nedavno usvojilo e, zajedničko stajalište vezano uz mehanizam za rješavanje sporova u slučaju e, dvostrukog oporezivanja. Mi smatramo da je to važno za e, poreznu sigurnost, za sve dionike i veselimo se mišljenju Europskog parlamenta na tu temu. Što se tiče rasprava o e-publikacijama i općem mehanizmu za naknade. Trenutno se o tome raspravlja u vijeću. Vrlo mi je žao što moram reći, ali naporno smo radili na tome i ipak vidimo da su to složene teme, dobili smo jamstva, da će i paket za e dobro napredovati i uspjeli smo pronaći sve okolnosti, dobre okolnosti za to, a i za ovaj mehanizam. I tu smo usvojili sva potrebna jamstva kako bismo potaknuli da se taj projekt proširi među državama članicama, ali nismo na posljedku uspjeli dobiti političku podršku za to da pokrenemo pilot projekt i ovo je sad rezultat. I opet, Začaravajuće je vidjeti da su to države članice iskoristile kao mogućnost e, vetoa za elektroničku trgovinu, što nije nekim državama članicama bilo drago, ali nadam se da će se u rujnu situacija promijeniti i da će možda doći među nekih izbora i da ćemo onda imati e, dobru klimu za oba ta komada zakonodavstva da možemo s time nastaviti optimističan da će pod nadolazećem švedskom predstavništvu se moći nastaviti raditi na tome. Ovo je sada već pripremljeno za njih, oni to samo moraju službeno usvojiti u vijeću. Što se tiče FC 2.0, dakle ulaganja, Europskog fonda za strateška ulaganja, kao što znamo, to nam je dosta važno, to je eh, jedna mogućnost eh, ulaganja To trenutno funkcionira. To nije dakle neki prijedlog, neki plan, već već radimo na tome da ga ojačamo i rasprave o tome su trenutno u tijeku. Drago mi je što smo uspjeli doći na, već na tu razinu trijaloga što se tiče prijedloga komisije da se EFSU proširi nakon što se Europski parlament složio e, sa time prošli mjesec. Ovdje pomalo kasnimo s time od samog početka smo se za to založili, ali sada izgleda da je potrebno još neko vrijeme. Do sad smo imali tri kruga razgovora i imamo još jedan ovaj tjedan. Postoji čitav niz pitanja, ali mislim, nakon što sam pogledao te dosije, da se, da se može naći kompromis. E, nešto od onoga što parlament govori je svakako utemeljeno i naravno ovdje ne predstavljamo polje države, već predstavljamo stav vijeća, imamo 27 drugih članica i moramo održavati e, stajalište svih njih i stoga nam je kad kad potrebno za to dulje vrijeme jer to možda se svima ne čini logično, ali moramo e, uvijek dakle, gledati kako je stajalište vijeća sveukupno što se tiče EPSO-a i posebice kada se radi o pitanjima financiranja ili pitanjima koji se tiču proračuna. A uzreći obzir Brexit i mnoge druge teme, znamo da proračun nije neozbiljna stvar. Ipak, što se tiče te teme ulaganja, mislim da bismo trebali tu ponovno napraviti pritisak da dođe do napretka. Što se tiče i e, senočne vizije, E, Europske investicijske banke i njenog mandata za vanjsko kreditiranje. E, migracije su izazov koji neće nestati, moramo e, znati sve posljedice naših odluka. Opet ovdje ono što mi kao država smatramo nije bitno. Moramo održavati stajalište vijeća kao kao i druge sredozemne zemlje poput Italije e, i mi bismo rado vidjeli da se posebno ulaže u Sjevernu Afriku i u druge susjedne države kako bismo zauzeli e, problem sa migracijama i kako bismo migrante zaustavili prije nego što dođu do naše obale. Mislim osobno da bi Europska unija imala velike koristi od svakog eura kojeg ulaže u to ali moramo vidjeti kako možemo uvjeriti vijeće u to i ako nam to ne uspije, onda će estonsko predstavništvo morati s time nastaviti, treba pronaći novac kako bi se taj, to pitanje zaključilo i kako bismo imali taj vanjski mandat eh, za Europsku investicijsku banku. Ali kao što sam već rekao, mi smo ovdje kao predstavnici vijeća i moramo odražavati odluke vijeća što se tiče financijskih usluga i e, Unije kapitalnih tržišta, Malteško predsjedništvo je postiglo politički sporazum sa Europskim parlamentom što se tiče sekuritizacije, kao što je predsjednik odbora spomenuo i što se tiče Europskog fonda za rizični kapital i za socijalno poduzetništvo. Mislim da tu trebamo pohvaliti parlament i izvjestitelja koji su doista obavili izvrstan rad što se tiče sekuritizacije, a mi smo isto tako inzistirali na tome i to je nešto na što smo ponosni da smo završili sekuritizaciju. To je nešto što je u jednom trenutku izgledalo nemoguće za učiniti. Veliki dio e, onoga što se tiče unije kapitalnih tržišta dovesti će do većeg mogućnosti ulaganja, do većeg izvora financiranja, prije svega za kućanstvo, za male poduzeća i za novo novoosnovana poduzeća. Slično i drugim fondovima i ovaj fond treba osigurati pristup malim i rastućim poduzećima, socijalnim poduzećima, financiranju kako bi došli lakše do sredstva i treba proširiti područje primjene da se tu može uključiti više različitih e, poslovnih objekata. Zatim što se tiče direktiva o borbi pranja novca, siguran sam da ćete mi što se toga tiče postaviti neka pitanja. Do sad smo održali tri sastanka, tri trijaloga Imali smo dobar mm, duh suradnje na tim sastancima, ali nismo još e, došli do kraja s tim i sa panamskim dokumentima e, se je sam centar rasprava malo promijenio i e, tema se proširila od onoga što smo zamislili na samom početku ali Malteško predsjedništvo smatra da je i dalje moguće zaključiti taj dosje i tu ćete mi svakako postaviti pitanje, ja vam onda mogu još dati nekoliko detalja zašto smatramo da je tome tako, zato što smo se mi vratili u vijeće kao Malteško predsjedništvo i tražili smo vijeće da bude fleksibilnije što se tiče objavljivanja stvarnih vlasnika i vijeće je tu učinilo korak unaprijed. Vidjet ćemo hoć, je li se pomaknu u pravom smjeru prema Europskom parlamentu. Također je došlo do napretka tijekom našeg predsjedništva u okviru razgovora o e, oporavku i sanaciji e, središnjih repozitorija. Tu smo imali prijedlog komisije da se to zakonodavstvo promijeni, to je da se pravila pojednostave i da sve bude učinkovitije i razmjernije. Pokušat ću uskoro zaključiti. Imamo tu i pitanje bankovne unije. Na prošlom sastanku vijeća smo uspjeli doći do zajedničkog stajališta što se tiče hjerarhije među vjerovnicima banke i što se tiče i e FRS 9, dakle tog prijedloga. Pokušao se zaključiti kako bih vam dao vremena za ovo pitanje, tada ću pokušati detaljnije odgovoriti na to. E, što se tiče produbljivanja ekonomske i monetarne unije, na službenom sastanku u Valeti u travnju smo o tome raspravili. Tu se javlja i ta ona tema nenaplativih zajmova o kojoj smo napravili i nadam se da ćemo ostvariti napredak. Imamo sada pozitivnije političko okruženje koje osjećujemo u EU i mislim da možemo napredovati i što se tiče tog dosija. S time sam došla na kraj govora. Mislim da sve u svemu Malteško predsjedništvo je obećalo da će biti e, objektivan posrednik. Mi smo pokušali ostaviti interes, naše vlastite interese za sobom. Što se tiče oporezivanja, e, zakonske regulative i drugih dosija mi smo dosta zadovoljni s onim što smo postigli. Uh, hvala, vi ste zaista vrlo dobar objektivan posrednik. Sada prvi govornik, kolega Brian Hayes ima riječ. Hvala lijepa. Dobro došli ministre na sastanak odbora EKON. Hvala na ovom izlaganju, a čestitam i Malteškom predsjedništvu na svemu što je učinilo u posljednjih e, šest mjeseci. Malta je mala zemlja, baš kao i moja zemlja i prema tome to je ogroman logistički pritisak. Vi dobro radite to i to vam na to moramo čestitati. Htio bih e, nešto čuti pa od vas kao predsjednika Ekofina. U ovom e, času e, kakva je situacija sa prijedlogom o zajedničkoj osnovici za e, porezna poduzeća. Čuli smo prijedlogu dvije faze Pjera Moskovisija, a kao što znate u parlamentu će se taj prijedlog razmatrati. Koliko čujem, veće države članice pozitivno se izjašnjavaju u e, tom prijedlogu javno, već privatno na ekofinu govore drugačije. Možda nam vi nešto više o tome možete reći. I sasvim konkretno, bi li bilo korisno od strane Europske komisije koja je taj prijedlog i podastrla da od zemlje do zemlje se analizira financijski utjecaj koji će takav prijedlog imati na države članice. I dok se mm, pomalo bude dogovaralo to na osnovi dakle e, konsolidiranja te osnovice. Što vi mislite mm, kako s tim stoje stvari na osnovu razgovora s kolegama? I drugo, drago mi je da smo u e, osnovi e, Unije kapitalnog tržišta postigli dogovore oko e, sekuritizacije, ali sekuritizacija i mnoge druge stvari su temelji Unije tržišta kapitala. Ali kako ćemo to ostvariti u trenutku kada Velika Britanija izlazi iz Europske unije? Moja zemlja je tjesno s njom povezana. Dakle, kako ćemo to ostvariti s obzirom da je najveći dionik Unije tržišta kapitala u Europskoj uniji Ujedinjena kraljevina koja odlazi iz Europske unije? Hvala. Počeo bih e, od drugog pitanja, a nakon toga prešao prvo o porezima. S obzirom na način, zapravo, e, sjećam se vremena kada sam bio izabran za zastupnika u Europski parlament. E, to je bilo u trenutku kada je upravo započelo cijela bura financijske krize. E, Ekon je bio odbor koji je imao najviše posla u parlamentu zbog čitave serije uredbi. Vjerojatno i sada ste među odborima koji jako puno rade. Ne znam je li to točno ili nije, ali u konačnici previše se oslanjamo na banke razvijeno tržište poput našeg treba alternative. Znamo da je to dobro za tvrtke jer one mogu imati bolje dugoročne izvore sredstava gdje se rizici dijele na bolji način a, i nema onih svih kolaterala koje postoje kada e, poduzeća e, traže kredit kod banaka a isto tako mogu dijeliti i rizike, ali i koristi koje mogu naći na tim alternativnim tržištima. Još uvijek nismo došli u tu fazu i u Europi se u osnovi i dalje osvanjamo na banke za financiranje poduzeća. A sve što je vezano za mirovine, za sekuritizaciju i e, e, mnoge novosti, fintech, blockchains i tako dalje se pojavljuju. Možemo ići jako daleko, a potrebno će biti u Europi promijeniti način razmišljanja kako bismo imali tu drugčiju situaciju. Naravno, e, treba donositi zakone kako bi se štediše zaštitile, ali istovremeno moramo ići tim putem. Što se tiče izvješćivanja po zemljama i porezu na poduzeća, odnosno zajedničkoj osnovi za toga. E, što se tiče same usklađenosti ATD1 i ATD2, i e, BEPS-a e, vidimo kojih e, su 15 osnovnih preporuka i što sve rade poduzeća. Dakle, znamo kamo želimo stići, što želimo postići i zajednička osnova o poreza na poduzeća je dio toga a isto tako podružnice e, koje su dio, koje su protvrtke paravani, on, to je također nešto čime smo sada počeli baviti i imamo sada pravila vezane za kamate, tvrtke više ne mogu koristiti kamate za smanjivanje plaćanja poreza. E, smanjili smo mogućnost e, takvih lažnih tvrtki E, mnogo toga smo učinili kako bismo izbjegli e, izbjegavanje plaćanja poreza. I e, zajednička porezna osnovica poreza za poduzeća je nešto čime se sada također bavimo. za razliku od BEPS-a cilj je isti, ali put je drugačiji. Neki pitaju zašto ne postupamo kao BEPS. Rekao bih da je polovica članova za to, druga polovina traži alternative. E, komisija je dala svoj prijedlog, a također postoje i različite faze, e, dvostruka stopa, trostruka i e, rasprave se vode. Nastavit ćemo raditi na tome kako bismo to ostvarili. Vjerujemo da je potrebno više učiniti jer e, moramo reći da je prototip propao, međutim komisija i vijeće imaju nade da će se to ostvariti. Hvala lijepa, Pervan Što se tiče tog projekta DAXIS, ja se nadam da ćete i kada više ne predsjeda, ne budete predsjedavali Ekofinom, e, i dalje nastaviti raditi na tom projektu i da ćete podržati skupinu nas koje na tome radimo. Jer Europa je predugo čekala i predugo kasnila. Sada moramo krenuti za time da imamo zajedničku poreznu osnovicu. Ne samo radi e, borbe protiv poreznog dumpinga, već e, kako bismo nastavili s projektom e, veće unije u, e, Europi. Nadam se, gospodine ministre, da ćete vi jednog dana, kada ne budete više predsjednevali Ekofinom, biti i dalje uz nas. Što se tiče um, agregatnog poreznog stajališta, agregat fiscal stance, možete li nam reći kako se može poslužiti tim konceptom? Jer taj koncept, e, da se blago izrazim, nije polučio onaj entuzijazam na vijeću e, koji je parlament imao kada je to predložio. E, parlament već to predlaže više godina Dakle, da to bude u središtu izrade proračuna država članica. I još nešto što bih htjela reći vezano je za PDV. Na posljednjem sastanku ECOFINA došlo je do svojevrsne neutralizacije zahtjeva koji su izrazili Česi, odnosno Francuzi. Situacija je bila vrlo nepovoljna, iako Europski parlament se zaista zalagao za usklađivanje PDV-a za knjige, bez obzira li se o knjigama na papiru ili elektroničkim knjigama. To jest veliki problem koji osim toga ne sluti na dobro. Kako misle da se taj problem moće riješiti? To je ne samo razočaravajuće već je e, to dio čitave serije novih stvari koje se događaju koje zaista nisu zadovoljavajuće. Neke države članice rekle su to na vijeću. Pokušali smo spriječiti da ovoga dođe tako što smo predložili čitav niz kompromisa i dali jako puno uvjerenja, odnosno e, mehanizma zaštite kako bi odagnali bilo kakvu vrstu straha da ovakav zahtjev za pilot projekt um, neće srušiti naš sustav PDV-a koji je najbolji na svijetu. Nema boljeg neizravnog sustava iz puno razloga. I kada neke zemlje kaže da promijenili se taj sustav kako bi se na taj način e, spriječio e, e, e, utaja poreza tipa karusel koja je navodno jako prisutna u toj zemlji. I gledamo da je razlika jako velika između onoga što oni zaista ubiru kao porez i onoga koliko bi oni trebali zapravo ubrati. To je jako puno novaca oni su htjeli deset godina prilagodbe, mi smo došli do kompromisa od pet godina. E, međutim, odustali smo ideje da se bilo koja susjedna zemlja može e, time poslužiti tim mehanizmom e, samo zato što je susjedna zemlja. I mislili smo da će to zaista odagnati sve strahove. Međutim, održavanje svega toga prošli tjedan nije bio pravi trenutak da se prihvati e, pokus, odnosno pilot projekt. To jest bilo razočaravajuće, baš kao što ste vi to sad rekli. Svi su vrlo jasno rekli da ako ste za nešto, iako su oni rekli da možda imaju neke probleme, ali zapravo oni su rekli da nema, da, da su rekli da nema problema sa elektroničkim knjigama, to bi se bilo prihvatilo. Ja moram reći da sam razočaran ne samo kao predsjedništvo, nego i inače. E, fiskalno stajalište je vrlo složeno pitanje. Komisija daje određen broj prijedloga, tu se nalaze i ministri financija i e, svi imaju osjećaj e, da smo mi na vijeću apsolutno na svim stranama, a čak je i MMF napisao jedan radni e, dokument o tome kako bismo se bolje mogli koordinirati. I to je rad na koji se izrađuju Moramo uvidjeti da nedostaci postoje. Neki krive onih 3% i mislim da bi se trebalo samo baviti pitanjima konsolidacije deficita, te djelovati pozitivnije i gledati na konvergenciju, što bi mi još bilo bolje nego e, samo pitanje deficita, dakle kad bi se vidjelo kako zemlje idu putem konvergencije jedne prema drugima. E, neki su to rekli, a druge zemlje su se vrlo nelagodno osjećale po tom pitanju. Se nadam da što to biti u redu. Hvala. E, Bent Luke, izvolite. E, ja ću govoriti njemački. Dakle, Mislim da bismo se htjeli baviti razdobljem koje je dulje od onih šest mjeseci. mi se pitanje bankovnog sektora Europskoj uniji i uspjehom bankovne unije. Razmotrimo to, pogledajmo koje je vaše mišljenje. Bankovna unija i zakonodavstvo vezano za bankovnu uniju kao i financijski sektor stvoreni su kako bi se stvorila struktura koja bi spriječila e, da plaća porezni obveznik. Međutim, došlo je do dvije krize, jedne za drugom. I ponovno smo se našli u situaciji gdje vlade plaćaju jamstva. Mislim da ovdje idemo protiv e, namjera e, koje postoje e, u direktivi i e, onda je došlo do situacije za bankom popular jer banka koja je prošla kroz dva uspješna testa otpornosti je onda bez ikakvog teške situacije odjedanput je banka propala. Jesmo li mi trebali nešto više učiniti? Ili su pak napori koje uložio, koji su na evropskoj razini, e, trebali biti učinkoviti. Da li se radi jedno tome da nisu uspjeli? Jačanje bankovne unije je jedan od ključnih prioriteta vijeća a želimo napredovati zaista što više možemo. Kako kad se radi o podjeli rizika, e, e, kako što se tiče jamstva e, bankovnih uloga, gdje smo smatrali da moramo nastaviti raditi na tom prijedlogu, a s druge strane morali smo e, također čekati da dođe do mjera za smanjenje rizika. Drago nam je da možemo naglasiti da je e, vijeće radilo na dva od tih pet prijedloga. Nije teklo glatko. Pitanje e, zemalja domaćina, drugih zemalja, to je bilo vrlo osjetljivo pitanje za banke i nije ga bilo lako riješiti, međutim uspjeli smo postići odmjerenost. E, prvo, e, prvi prijedlog je bio jako vezan za e, spašavanje i iskupljivanje gdje se jasno reklo što će se treba napraviti i korak po korak recimo ljudi koji imaju obveznice mogle su u slučaju potrebe te obveznice pretvorite u dionice i tako dalje i to je zaista jako pomoglo i e, bit će nam jako drago da kada Europski parlament izrazi mišljenje o tome da o tome e, s vama raspravljamo. A e, također smo radili i na EFRS-u 9 e, i nadamo se da će tu Europski parlament početi e, uskoro raditi na tome. Što se pak tiče nenaplativih zajmova, mi smo na sastanak u Valeti pozvali apsolutno sve institucije koje su e, koje imaju veze s takvim problemima. Predloženo je mnogo rješenja E, međutim, nema jasnog recepta, ovo pomješajte s onim i tako dalje. Jednostavno zato što se radi o vrlo složenom problemu. U srpnju očekujemo preporuke na osnovu izvješća e, kojem se analizira cijelo pitanje sa dakle, preporukama kako da se pitanja rješavaju. Nadamo se da ćemo imati akcijski plan o nenapočenim zajmovima koji će se, nadamo se, usvojiti na Ekofinu u srpnju. Naravno, više neće Malta predsjedati, ali eh, eh, nadam se da će se s time nastaviti. Imamo jednu podgrupu koja radi na tome i Europska e, centralna banka je okupila najbolje mozgove na tu temu. Ali e, moramo naći dobro rješenje jer to nije vrlo jednostavno pitanje. E, molio sam vas također da nešto kažete o pitanju Monte de Paschi i Banko Popular. Kao vijeće nema mišljenja o tome ali na tom mjestu te mjere nisu dale rezultata. Morate imati neko mišljenje o tome. Ne, mislim da neću o tome dati mišljenje. Moramo sagledati e, sve preporuke i e, mislim da vijeće ne sudjeluje u ovom e, predmetu pona osob. Of Razumijem da predsjednik vijeća ne može e, komentirati pojedinične banke, iako neke institucije komentiraju odluku, međutim, pitanje se odnosilo na to što je se dakle, nedovršenošću samog programa. Ako im dobijem mandat ili mišljenje e, vijeća, to s vama mogu podijeliti, međutim to sada nije slučaj. Gospodin Toer. Gospodine ministre, ja ću govoriti njemački. Hvala vam, gospodine Ministre, kao prvo ste ukazali na uspjehe Malteškog predsjedništva, a ja bih isto tako u ime Saveza liberala i demokrata, u ime mog kluba zastupnika ovdje u Europskom parlamentu rekao da nam je drago što smo primjerice što se tiče sekuritizacije dosta napredovali s rezultatom da smo uspješno završili trijalog. A tu smo mi prije svega stavili naglasak na to da zaštitimo interese realne ekonomije, dakle malih i srednjih poduzeća i to je bilo povezano i sa e, onim e, tržišnim vrijednosnicima koji se temeljen, koji se dakle, asset based. Vi ste spomenuli također na činite da želite smanjiti e, one sustave za iskorištavanja e, patenata i intelektualnog vlasništva i da želite smanjiti hibridnu neuslaženost. Jedan od važnih stavaka tu je bio mehanizam za rješavanje spora u slučaju dvostrukog oprezivanja. Nama je drago da smo tu uspjeli u tome, ali smo bili jako začuđeni kada smo saznali da je vijeće donijelo odluku prije nego što je Europski parlament koji je zaprimio zakonni prijedlog, ali koji nema mogućnost suodlučivanja i mi, dakle, oni su usvojili odluku prije nego što smo mi uopće mogli dati naše mišljenje. Ja sam bio izvjestila na tu temu i stoga bih tu jasno htio reći da nam se to nimalo nije svidjelo, da je to neprijateljski čin kada dakle se Europski parlament bavi nekom temom, ali kada naše mišljenje uopće nije važno u okviru donošenja odluka o vijeću. Možda biste nam vi mogli objasniti koji su to poznanski razlozi zašto vijeće nije pričekalo mišljenje parlamenta, jer smo mi ipak imali vrlo konstruktivno stajalište na kraju krajeva. I zatim zadnje pitanje, što se tiče propisa za borbu protiv pranja novca, Čujemo nekoliko dosijeja koji, na kojima se radi. Moje pitanje obučeno vama je sljedeće. Smatrate li da trenutno važeće zakonodavstvo Europske unije je dovoljno kako bi se takve prakse poput onih koje smo vidjeli u panamskim dokumentima koji su tamo bili raskrinkani kako bismo ih u budućnosti spriječili ili biste htjeli da sljedeća predsjedništva vijeća tu izdaju daljne zakonodavne mjere za borbu protiv pranja novca. Hvala vam. Spominjete mehanizam za rješavanje sporova u vezi s dvostrukim oporezivanjem. Dakle, o tome se radi. To se odnosilo vaše pitanje točno vijeće donijelo odluku prije nego što je parlament uspio glasovati o tome. E, to je jedan neprijateljski čin jer smo mi konstruktivno radili na tom pitanju. Ja sam bio izvjestitelj odbora Ekon na tom dosjeu i voljeli bismo da se naše stajalište uzelo u obzir. Možda možete objasniti zašto to nije bilo moguće. Nisam bio svjestan, nisu me o tome obavijestili. Međutim, usvajanje će se dogoditi jednom kada Europski parlament e, objavi svoje mišljenje. Dakle, to još nije, čin još nije gotov. Eto, to su informacije koje ja imam na raspolaganju. A drugo pitanje se odnosilo na zakonodavstvo u pogledu suzbijanja pranja novca. Je li ono što sada imamo dovoljno ili smatrate da sljedeće predsjedništvo treba poraditi na zakonodavstvu? Naravno, i e, imat ćemo još više zakonodavstva. Jedan prijedlog na čekanju odnosi se na posrednike. Dakle, ti financijski praktičari neće moći pružiti savjete, e, određene savjete koji se smatraju e, agresivnim izbjegavanjem plaćanja poreza. Također imamo još nešto, e, izvješćivanje po zemljama. Tu i dalje imamo neka nerješena pitanja. I tu je također i CCCTB. BEPS je izuzetno sveobuhvatan, uključuje jako puno preporuka. Mi smo se dotaknuli samo onih najvažnijih, odnosno minimalnih standarda. Ponekad smo i nadišli čak i to, Međutim, to je doista jedan e, sveobuhvatni paket na kojemu se godinama radilo. I sada trebamo krenuti naprijed. Kao što sam rekao, zakonodavstvo, postojeće zakonodavstvo, još uvijek nije u potpunosti iskorišteno. Dakle, tek kada ono bude u potpunosti primijenjeno, tek ćemo tada vidjeti neke konkretne promjene u načinu na koji e, kompanija premješta dobit, e, zarađuje i tako dalje. Osim toga, europske zemlje u okviru OECD-a također imaju svoje obveze. Iako je dakle naglasak na nekom drugom zakonodavstvu, mi globalno gledajući moramo nastaviti raditi. Mi sudjelujemo u forumima, europske zemlje su predvodnice, a to su također i treće zemlje. Imamo kodeks o postupanju na kojem intenzivno, na kojem radimo, pogotovo kada je riječ o imenovanju onih trećih zemalja koje ne žele E, prihvatiti minimalne standarde koje postoje u Europi. Dakle, njih treba, recimo, tako prozvati. I također imamo izvješivanje po pojedinim zemljama za porezne vlasti. Ne brine nas toliko objava, već vlasti njima, je, njima su pružene informacije i ovlasti kako bi podijelile informacije primjerice porezne odluke. Svaka, porezno tijelo svake države članice mora podijeliti porezne odluke koje odobre i to moraju podijeliti sa svih drugih 27 država. Dakle, postoji doista bogat paket zakonodavstva koji će nam pomoći da ostvarimo značajan napredak u ovom području. Hvala. Naravno, imamo općenito problem s vijećem, ne samo sa vašim predsjedništvom, jer opći pristup često, ali ne uvijek, bude donesen prije, naš, prije nego što mi formalno donesemo mišljenje, što je po nama pogrešno i nije u duhu e, suradnje i nije u duhu samih ugovora. Barbara Kapel. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Gospodine ministre, ja bih e, kratko se na tri tematska područja i postaviti pitanje u tome. Prva tema tiče se borbe protiv izbjegavanja poreza. To je tema s kojom su se Europski parlament i Europska komisija jako intenzivno bavili u proteklih šest mjeseci, a i vijeće koje je radio na nekoliko dosijeja e, vezanim uz to temi. Rekli ste da ste bili uspješni već što se tiče rješavanja sporazuma u slučaju dvostog oporezivanja i što se tiče europskog popisa e, poreznih jurisdikcija koje ne surađuju s Europskom unijom. Kada se radi o prijevari o PDV-u ili o zajedničkoj poreznoj osnovici, dakle kada se radi o tim drugim dosijema, za koje smatrate da E, će biti uspješno završeni u okviru sljedećeg predsjedništva vijeće i da možemo onda krenuti u provedbu. Sljedeća tema je e, pomoćni program za Grčku. Nedavno je došlo do dogovora vezano uz isplatu zadnje tranše iz Eurogrupe, ali nema sporazuma što se tiče Međunarodnog monetarnog fonda i raspodjele tog tereta, niti nema dogovora sa Europskom središnjom bankom koja još uvijek ne uključuje grčke obveznice u svoj program otkupa obveznice. A grčki ekonomisti sve više kažu da vlada Ciprasa ne provodi dovoljno strukturnih reforma, da ih odgađaju, da imamo još uvijek visoku kamatnu stopu i da izvozi još nisu dovoljno zaživjeli. Vi ste rekli da ste mnogo obećali i da ste mnogo i ispunili, ali nije još mnogo toga provedeno. I stoga me zanima kakva je sredoročna strategija vijeća što se tiče e, toga da Grčka može podnijeti taj dug i hoće li opet doći do haircuta u idućoj godini kao što to neki traže ili vi imate neku drugu strategiju. I općenito vrlo kratko što se tiče onog dokumenta o, o promišljanju o produbljivanju ekonomske monetarne unije Europske komisije, tu ste u Ekofinu e, govorili za to, u prilog tome da se ojača europski, e, europski semestar i da se stvori sustav kako bi se povećala provedba specifičnih preporuka za pojedine zemlje. Mene zanima, postoji li stajalište vijeća vezano uz teme poput zajednički europski proračun, e, europski ministar financija ili dakle, zajedničko upravljanja postupom zaduživanja država članica iz europodručja. Many, many uh, Jako puno pitanja. Prvo što se tiče udruživanja euro, dakle, obveznice EDIS. To uvijek je to, je pitanje moralne, moralnog hazarda. Svaki program za solidarnost uvijek, je suočen s tim, sa zidom i uvijek se mora s time suočiti i to riješiti. Zemlje kreditori, bilo da je to Njemačka, Malta ili neka druga zemlja, te zemlje, odnosno oni koji nemaju probleme, žele vidjeti sljedeće. Kada djeluju solidarno, onda druga zemlja koju pomažu treba pokazati da, ona, da je spremna i sama sebi pomoći. Vi ste e, zabrinuti je li Grčka provela potrebne reforme, smatrate da možda nije. Ja u tome ne donosim nikakav sud. Međutim, uvijek postoji ta zabrinutost. Mi ćemo pomoći vama ako si pomognete sami sebi. Dakle, to treba, e, to bi trebalo riješiti, jer suradnja nije moguća od strane zemalja kreditora, pogotovo kada je riječ o takozvanom poolingu ili harmonizaciji, dakle ako se prvo to pitanje. Zatim, što se tiče Grčke i situacije u Grčkoj, ona je tako kakva jest, jer nećete e, isplatiti tranše, osim ako se ne ispunjavaju određeni uvjeti. Uvjeti su tu kako bi omogućili zemlji da pomogne sama sebi i kako novac koji dajete ne bude potrošen nerazumno, već da zemlja sama postane financijski neovisna i izađe na tržišta. To je, međutim, to je pitanje održivosti duga i MMF, stajalište MMF-a se razlikuje od europskog stajališta i to zbog tog važnog razloga. Zato je Grčka dio naše obitelji dugoročno, a MMF ima vlastita pravila. I naravno mora djelovati u skladu s tim pravilima koje se razlikuju od naših pravila. Mi pomažemo Grčkoj kada god je to potrebno i opravdano i spremni smo pomoći smanjivanjem servisiranja duga, ali ne nužno i sa herkatom. Dakle, za sada vjerujemo da ako smanjimo efektivnu stopu, dakle Malta posuđuje novac po višoj stopi nego što e, daje novac Grčkoj, to je čin solidarnosti, to rade mnoge zemlje, jer je e, dospjeće duže i pokušavamo sve razmotriti kako taj, kako taj dug ne bi bio preveliko opterećenje. Mogu vam reći da na posljednjem sastanku vijeća u načelu i vijeće i MMF su se složili. Načelno su se dogovorili, a MMF e, će sada otići svojem odboru, savjetovat će se svojim odborom. Dakle, mi radimo svoje i načelno se čini da smo uspjeli pronaći način, odnosno način kako možemo e, prihvatiti dakle, te uvjete koje smo postavili. Hvala vam. Sada moram e, grupirati pitanja jer imamo još malo vremena. Dakle, sada ćemo imati grupirati pitanja. Gospodin Langa. Ja ću, unatoč što me govorite na njemačkom, gospodine ministre, hvala vam što ste ovdje danas s nama. Vi ste rekli, ja sam se to zapisao, Borba protiv pranja novca je složena tema, pozadinski uvjeti su se promijenili, sve je to sada postalo teže zbog panemskih dokumenta. To je točno. Mi smo prošli tjedan u Strasburu o tome raspravili i e, predsjednik vlade je između ostalog rekao da se trenutno odvijaju četiri istrage. Od tih četiri istraga samo istraga protiv njegove žene povezano sa panamskim dokumentima e, je dakle u tijeku zbog panamskih dokumenta. Ove ostale te istrage nemaju veze sa panamskim dokumentima. I sjećate se i naše misije za utvrđivanje činjeničnog stanja na Malti gdje smo između ostalog razgovarali sa nadležnim vlastima i, sa, i s vama, vi ste isto tako djelomično tamo bili prisutni, te smo rekli da istrage protiv članova vlade Primjerice, gospodin Mici je sada ponovno imenovan, ima sada drugu, još i važniju dužnost za Maltu, a gospodin Šempe isto tako još uvijek na dužnosti. I prvo izveće financijskih tijela vlasti je prisiglo na stol e, predsjednika policije, a taj predsjednik policije se zatim iz zdravstvenih razloga morao povući sa, svoje, sa svog mjesta, a njegov nasljednik rekao da ne može ništa Eh, o tome reći ako mu to ne naredi neki sudac. Zašto to govorim? Na Facebooku i na mnogim drugim medijima sam čitao priopćenja za tisak vezano s to što su eh, gospodin Kaza i gospodin Mecola, dva člana EPP-a i posebice taj predsjednik istražnog odbora Paname. Čitao sam dakle da su oni najveći neprijatelji Malte. Mislim, to je stvarno šokanto. No, unatoč tome imamo i nadbiskupa na manci, on je strog katolik, on je e, vrlo razuman čovjek i drago mi je da barem on brani demokratske vrijednosti. To možete reći vašem ministru. Da, da, morate me zaslužati, ja stojim dva puta na popisu govornika. I to je sada moje, slijedi moje pitanje. Kao prvo, pokreću li se istrage ili će sve ostati na onome kako je to bilo 20. veljače, dakle da će se sve e, staviti po tepih. Što se tiče vjerodostojnosti, vi ste jako dobro radili, to je nesumljivo tako, ja sam vas uvijek hvalio zbog toga. Ali vjerodostojnost jedne vlade prestaje u tom slučaju ako ako ne uspijeva e, napraviti red u vlastitim redovima. Zatim, e, Group of Conduct. Vi niste odgovorili na naša pitanja, a sve ostale države članice, njih 27 su nam odgovorili, a vi niste. Group of Conduct je međuvladin instrument i dokumenti su zacrnjeni. Pitanje dakle hoće li Malta biti na popisu, e, na crnom popisu poreznih oaza, ovisi o tome koliko će otvoreno odgovoriti na takva pitanja. Ako neki stranac e, može platiti 35% e, poreza, a dobiva natrag 50% poreza, onda je to svakako pitanje o kojem ćemo mi ovdje u odboru raspraviti. Ne, ne, imali ste dvije minute, molim vas, gospodine Langen. Znam ja to, uvijek je sve isto. Prvo, dopustite da prethodna rasprava se otegne, onda imamo pola sata manje, a osim toga uvijek kada postane e, doista kritično i kada evo razgovaramo sa uvaženim, ali socijaldemokratskim ministrom, onda me prekidate. Ja želim znati što vlada poduzima. Imali ste te minute kako bi razjasnila ta pitanja. Hvala. Luigi Morgan. Grazie. Allora, mm, tre eh, quesiti Htio bih postaviti tri pitanja, nadam se brzo. Prvog svibnja Europska komisija objavila je e, bijelu knjigu o budućnosti ekonomske i monetarne unije. Vi ste već djelomično odgovorili na pitanja vezana za to, ali me zanima je li to u skladu s političkom vizijom država članica da na odlučniji način krenu sa dovršavanjem te unije. U svjetlu onoga što je rečeno, ali vas podsjećam da je u siječnju 2017. godine glasnogovornik e, njemačke kancelarke e, izrazio e, to e, da je prilično perpleksan o tome kad se radi o jamstvu europskih e, obveznica. Zapravo je veliko pitanje da li ta volja postoji ili ne postoji. Što se tiče dvije direktive o e, porezima, već je dali integraciju kolegici Beres, ali me zanima s obzirom na sve što se do sada govorilo, da li postoji mogućnost da se u državama članicama misli da e, dio onoga što se na razini Europske unije e, ubere, a, da li bi to moglo postati dio europskog proračuna kao vlastito sredstvo? I moje treće pitanje, da li bi bilo moguće E, da se razdvoji pitanje o porezu na dodanu vrijednost, o e, knjigama na papiru i e, o elektroničkim knjigama. Hvala Fulbio Martučelo. Hvala lijepa. Dobrodošli, gospodine ministre. Imam dva pitanja za vas. Znamo da je Malta postala sada mm, velika meta, e, odnosno mjesto gdje mnogi Italijani sada prebacuju svoju imovinu i svoj poslovni nastan. I to je vezano za poreze. E, znate li da svake godine preko 4 milijarde eura nestaju na Malti, a jer su oduzete drugim europskim državama. Je li to ispravna procjena? Ne mislite li da bi takva vrsta aktivnosti mogla privući kapitale na vaš otok koji su možda dubioznih porijekla? Te zanima me što ste napravili da kontrolirate i nadzirete kvalitetu ulagača koji dolaze na vaš otok. Također pročitali smo poziv koji ste uputili e, da bi se što je više moguće e, pozvali različiti komercijalisti da dođu raditi na Maltu. Možete li nam možda reći e, nekoliko objašnjenja o tome, jer to od nas traže različite italijanske e, stručnjaci iz tog područja. Hvala. Kolega Fernandez. Imam e, dva pitanja. S obzirom na raspravu koja se vodila na Ekofinu i povećanu suradnju, odnosno skupinu za povećanu suradnju e, po pitanju financijskih taksi. Zanima me kako se tu razvijela rasprava. I još jedna stvar o kojoj bih htio dobiti više informacija, je koju smo već govorili ranije o tome, to je EDIS, jamstvo štednih uloga. Dakle, na e, stručnom razini se dogovorilo, ali to mora proći i politički e, dijalog. Zanima me E, dokle se došlo i što će se napraviti u sljedećih šest mjeseci. Moram vam objasniti da sam danas došao ovamo e, kao predsjednik vijeća. Prema tome ja ne govorim sada u osobno ime, već vam izlažem ono što se radi na vijeću, njihov rad, njihove prijedloge. Na ta pitanja, odnosno mogu odgovoriti samo na pitanja vezana za tu dužnost. Ja sam vam e, spreman e, poslati, e, odgovoriti na sva ova pitanja kao što sam napravio i na Malti, vezano i za panamske dokumente, ali u drugom, u drugom formatu. Pitanja vezana za vijeće i panamske dokumente su složena za mene, ali kao ministar financija Malte spreman sam doći koliko god puta želite i tada ću vam odgovoriti na sva pitanja koja mi budete postavili. Međutim, pitanje postoji li politička volja da se produbi ekonomska i monetarna unija? Mislim da postoji jer se političko okruženje mijenja. E, to svi znaju u Francuskoj, Italiji, drugdje. E, je li to zbog e, Brexita, zbog Trumpa? Ne znam, ali činjenica je da se situacija mijenja. A vrsta rasprava koje vodimo na vijeću se također mijenja sada nakon e, izbora u Francuskoj. Postoji veća želja da se nešto učini. Vjerojatno će biti još snažnije nakon izbora u Njemačkoj, ali to je samo moje osobno mišljenje. Što se tiče nedostataka i slabog, sporog razvoja jedinstvenog tržišta. Iz onoga što čujemo na vijeću, mislim da će se situacija promijeniti nabolje. Mislim da će postojati više volje e, da se to riješi e, s vremenom. Što se tiče Italije i e, poreza, uvjeravam vas da su malteške i italijanske porezne vlasti u kontaktu. Razmjenjuju podatke na različite teme. E, ta, to mišljenje da se radi o e, poreznoj Aziji i tako dalje e, je samo priča. Takve se priče mogu izmisliti o puno toga. U svakom slučaju moramo ojačati institucije i moramo imati i imamo zakone kojim se omogućava automatska razmjena podataka. U prošlosti nismo imali automatsku razmjenu podataka, sada ćemo imati i to je dobro. Nije e, krivnja na ne e, konvencionalnom poreznom sustavu, jer Europska unija ga je prihvatila, on je odobren na Ekofinu i vjerojatno s razlogom. Tako da mislim da nije u redu da se oko toga izmišlja mm, mnogo priča. A stručnjaci koji dođu iz OECD-a i gdje e, trebaju to proučiti. U svakom slučaju nema ničega što potkrepljuje ovakve tvrdnje. Što se tiče e, jamstva uloga, rečeno nam je da nastavimo raditi na EDIS-u sve do njemačkih izbora. Mislim da je to važan sastavni dio bankovne unije, te da će e, mnogi e, vršiti pritisak kako bi se to ostvarilo. Što se tiče e, zajedničke osnove poreza na poduzeća, OECD radi na jednoj od razina, dok CCC B radi na drugoj razini, ali cilj im je isti. Što će se napraviti sa sredstvima, to vidjet ćemo. E, imali smo ranije fondove e, koje su se i trebali izdvajati u različite svrhe u okviru FTT-a. E, nažalost, nisu se baš dugo sastali. Mi smo se sastali svega jednom za vrijeme našeg predsjedanja. Ima li možda još pitanja? Zaključno, kao što sam rekao, očekivanja nisu bila velika jer se radilo o maloj zemlji i tako dalje. E, smatram ipak da s obzirom na sve ono što je ostvareno, a nadam se da ćemo se to pokazati i do kraja mjeseca, da ćemo moći biti ponosni na to kako smo predsjedali vijećem. Hvala gospodine predsjedniče, hvala na izvrsnoj suradnji i jako dobrom rezultatu vašeg semestra koji još uvijek nije završen. Nadamo se dodatnim koracima naprijed u sljedećih nekoliko dana, a nadamo se da ćemo nastaviti izvrsno surađivati s vama i dalje kada budete opet običan redovan član Ekofina, a osim toga vi ste bivši